Mislim da smo podijelili liste za glasovanje svima. E, svi imaju svoje liste za glasovanje. Dobrodošli onima koje nismo vidjeli danas ujutro. Nadam se da ste dobro proveli godišnji odmor. Možda možemo na početku početi s malim testom. E, otvaram glasovanje. Možete reći da ili ne bilo koje na bilo koje moje pitanje. Jeste li svi glasovali? Upravo provjeravam vaše kartice za glasovanje. Dvoje ljudi nije glasovalo. Dobro, sad zatvaram glasovanje, znači rade vam kartice. Dobro, imamo mnogo glasovanja, pa ćemo pokušati to učiniti na brz način. Započet ćemo s točkom 7. Radi se o sporazumu o partnerstvu, o drživom ribarstvu između Europske unije i vlade Kukovih otoka. Imamo samo jedan glas vezan za ovo. Moramo to učiniti elektronski. Otvaram glasovanje eh, o izvješću gospodina Ponge eh, o sporazumu o drživom ribarstvu između Europske unije i vlade Kukovih otoka. Jeste li svi glasovali? Vidim jedna osoba sada umeće karticu. Zatvaram glasovanje. Dakle, e, postignuti sporazum. Zahvaljujem gospodinu Pongi. Nisam, siguran nisam sigurna je je ovdje. Sada možemo ići na dulje glasovanje vezano za izvješće Marije Hojbuh o e, prijedlogu za e, uredbu Europskog parlamenta o održivom upravljanju vanjskim ribarskim flotama. Ima li Marija nešto za reći na brzinu ili možemo odmah glasovati? Marija, imate li nešto za reći ili idemo odmah na glasovanje. Možemo ići odmah na glasovanje. Započinjemo sa amandmanom broj 2. koja je za? Protiv? E, provjerit ćemo drugi amandman. Otvaram glasovanje. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. I e, prošao je amandman. E, treći amandman za protiv suzdržani, prolazi. Četvrti amandman za, protiv, suzdržani, prolazi. Peti amandman za, protiv, suzdržani, prolazi. 30. amandman. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijanje. Amandman broj šest Za? Protiv? Suzdržani? Prolazi. Amandman 31. E, protiv? Suzdržani? Usvaja se. E, sedmi amandman za? Protiv? Odbija se. Amandman 33 i 34, njih ćemo, njih ćemo glasovati zajedno, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Osmi amandman za, protiv, suzdržani, provjeravam, nije baš bilo jasno. Dakle, otvaram glasovanje o osmom amandmanu. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Osvaja se, međutim, EPP e, ima jednu osobu koja je glasovala dva puta. E, amandman 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 35. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 35. moramo provjeriti, otvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 36. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 10. amandman za, protiv, suzdržani, osvaja se. Amandman 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandmani 12 i 37 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 13 za, protiv, suzdržani, e, usvaja se. E, sada e, idemo na uvodne izjave. Amandman 14. Ko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 15. amandman. Ne, imamo 16. E, amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandmani 17. i 18. su identični za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 19. Ko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 20. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 21. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 22. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 24. Za, protiv, suzdržani, Moramo provjeriti amandman 24. i 23. zajedno. Otvaram glasovanje. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. E, malo su me zbunili socijalisti. Mislila sam da su glasovali protiv. protiv. Amandman, e, o njemu se ne raspravlja. Dakle, 21.26. E, E, e, usvaja se 27 za protiv e, suzdržani usvaja se amandman 28 za protiv suzdržani usvaja se amandman 29 za protiv suzdržani odbija se dakle glasujemo o cijelom cijelom mišljenju otvaram glasovanje jeste li se glasovali zatvaram glasovanje i usvaja se velikom većinom. Hvala lijepa Mariji Hojbuh, izvještiteljici e, vezano za ovo mišljenje. Hvala lijepa. Dobro, sada idemo na točku devetu. To je akcijski plan Europske unije protiv krijumčarenja divljih vrsta. O tome smo razgovarali na prošlom sastanku. Ima li netko nešto za reći prije glasovanja? Ja ću rade se pridružiti glasovanje. Imali smo kompromis vezan za amandman koji smo podnijeli. Možemo krenuti na glasovanje. Započinjemo sa 22. amandmanom za protiv suzdržani usvaja se amandman 23. za protiv suzdržani usvaja se amandman 24. za protiv suzdržani moramo provjeriti amandman 24. otvoreno elektroničko glasovanje. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. Odbijan je. Amandman 25. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 26. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 27. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 28. Za? protiv, suzdržani, e, usvaja se. Amandman 29. E, i 40. identični za, protiv, e, usvaja se. Amandman 30. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 31. i 41. su identični. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 32. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 33. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 34 i 42 identični, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 35 za, protiv, suzdržani, e, usvaja se. Amandman 36 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 37 za, protiv, suzdržani, E, usvaja se. Amandmani 308, 43 zajedno, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 39 i 44 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis drugi, ko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada idemo na amandman 51. E, za, protiv, suzdržani, e, usvaja se. Amandman 52. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 53. za, protiv, suzdržani, e, usvaja se. Amandman 54. za, protiv, suzdržani. Mislim da se usvaja, ali moramo provjeriti. Amandman 54. Otvaram elektroničko glasovanje. Svi su glasovali? Zatvaram glasovanje. I usvaja se. Amandman 55. Za. Protiv. Suzdržani. E, usvaja se. Amandman 56. U dva dijela. Prvi dio za. Protiv. E, suzdržani. E, usvaja se. Drugi za. Protiv. Suzdržani. Mislim da je ovaj drugi dio odbijen, ali moramo provjeriti drugi dio amandmana 56. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje odbijeni Amandman 57. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 58. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 59. Za? Protiv? Suzdržani? E, usvaja se. 60. Za? Protiv? E, suzdržani? Usvaja se. Amandman 61. Za? protiv, suzdržani, usvaja se 62 za, protiv, suzdržani, usvaja se 63 za, protiv, suzdržani, usvaja se amandman 64 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandmani 1 i 2 su identični za, protiv, suzdržani, usvaja se amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se amandman 4 i 5 identični za, protiv, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Usmeni je amandman dva ko je za, protiv, e, suzdržani, usvaja se. Amandman 8 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 9 i 10 identični za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 11 ko je za, protiv, suzdržani, prolazi, odnosno usvaja se. Amandman 12. za, protiv, suzdržani, mislim da je odbijen, ali moramo provjeriti elektroničkim putem. Otvoreno je glasovanje. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. I usvaja se amandman 12. 13 i 14 su identični. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis prvi, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 16, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 17. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Usmeni amandman 1, e, usvaja se. Amandman 18 se ne raspravlja, 19 i 20 se o njima se ne raspravlja, amandman 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se i glasujemo na e, cijelo mišljenje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. I usvaja se velikom većinom. Hvala lijepa. Zahvaljujem izvjestitelju. Brianu Hejsu. Dobro, sada imamo dulje glasovanje jer je mnogo e, posla napravljeno kada se radi o budućnosti odnosa zemalja AKP-a i EU-a nakon 2020. Danas ujutro smo razgovarali s komisijom o evaluaciji e, sporazuma nakon sporazuma o Kotonua. Međutim, ne znam želite li reći još nešto u ovoj fazi. Raspravljali smo o tome danas ujutro, pa možemo izravno ići na glasovanje o točki desetoj. Započet ćemo sa kompromisom broj 2. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Idemo odmah na amandman 74. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijeni. Amandman 75. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijen je. Amandman 76. Za? Protiv? suzdržani, odbijen Kompromis broj 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Idemo na amandman 78 za, protiv, suzdržani, odbijanje. Sada krećemo na 84. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 85. Za? Protiv? Suzdržani? To moramo provjeriti elektroničkim putem. Otvaram glasovanjem. Svi su glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbijen je jednim glasom. Gospodine, predažao mi je. Amandman 86. za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 87. za, protiv, suzdržani, odbijen je. Amandman 88. za, protiv, suzdržani, odbijen. Kompromis broj 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se 94. za, protiv, suzdržani, odbijen je. Amandman 96. za, protiv, suzdržani, odbijen. 97. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 98. za, protiv, suzdržani, odbijen je. Idemo sada na 105, na trećoj stranici vašeg materijala, materijala za, protiv, suzdržani, usvaja se. 107 e, za, protiv, suzdržani, Usvaja se. 108 za, protiv, suzdržani, odbija se. 109 za, protiv, suzdržani, odbija se. 110 za, protiv, suzdržani, odbija se. 111 za, protiv, suzdržani, e, usvaja se. 112 za, protiv, suzdržani, odbija se. 112, e, ne, 113, ispričavam se, za, protiv, suzdržani, e, odbijeno, 114 e, za, protiv, e, suzdržano, usvaja se, 115 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 116 za, protiv, suzdržani, odbija se, 117 za, protiv, suzdržani, odbija se, 18, 118 za, protiv, suzdržani, odbija se, 119 za, protiv,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 protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 8 e, e, e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 144 amandman za, protiv, suzdržani, odbijan. 145 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 146 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 147 za, protiv, suzdržani, moramo provjeriti. Sto, amandman 147, otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje i odbijen je. Amandman 147. 148, koja je za, protiv, suzdržani, odbijeno, 149 za, protiv, suzdržani, odbijen. 150 za, protiv, suzdržani, odbijen. 151 za, protiv, suzdržani, odbijen. 152 za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 153 za, protiv, suzdržani, odbijen. 154 za, protiv, suzdržani, odbijen. Kompromis broj 9, ko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sad idemo na e, kompromis broj 10, za, protiv, suzdržani, e, usvaja se. 161 za, protiv, suzdržani, odbija se. 165 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis broj 11 za, protiv, suzdržani, e, usvaja se. 171 za, protiv, suzdržani, to je odbijeno. Amandman 173 e, e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 12 za, protiv, e, suzdržani, usvaja se. kompromis broj 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 193 za, protiv, e, suzdržani, e, usvaja se. Kompromis 15. E, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 197 za, protiv, suzdržani, odbijen. 198 za, protiv, suzdržani, odbijen. 199 za, protiv, suzdržani. Ovo moramo provjeriti. Moramo provjeriti amandman 199 elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijanje. Amandman 200. Ko je za? 200. Protiv? Suzdržani? odbijan. Kompromis 17. Ko je za? Protiv? Suzdržani? E, usvaja se. 203. Ko je za? Protiv? Suzdržani? odbijanje. je. 207. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijen. 208 za, protiv, suzdržani, odbijen. 209 za, protiv, suzdržani. Moramo provjeriti amandman 209. Otvoramo elektroničko glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Odbijen je, jasno je odbijen. E, malo smo, su nas e, zgubili, malo su nas bunili, 210 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 16. Ko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Nemamo više kompromisa vezanih za uvodne izjave, nego imamo dugu, e, dugu, e, dugi popis uvodnih izjava, ali nemamo kompromisa, tako da moramo e, pojedinačno glasati. Dakle, ko je za amandman 22, protiv, suzdržani, odbijen. 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 24 za, protiv, suzdržani, odbijen. 25 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 26 za, protiv, suzdržani, odbijen. 27 za, protiv, suzdržani, e, usvaja se. 28 za, protiv, suzdržani, Moramo provjeriti amandman 28. Otvaram glasovanje. Svi ste glasovali. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 29. Evo, gospodin Predan je jako sretan. 29. amandman. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 30 e, za? Protiv?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 protiv, suzdržani, odbija se. 46 za, protiv, suzdržani, odbija se. 47 za, protiv, suzdržani, odbija se. 48 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 49 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 50 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 54 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 55 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 56 za, protiv, suzdržani, odbija se. 57 za, protiv, suzdržani, odbija se. 58 za, protiv, suzdržani, odbija se. 59 za, protiv, suzdržani, usvaja se 60 za, protiv, suzdržani, usvaja se 61 za, protiv, suzdržani, usvaja se 62 za, protiv, suzdržani, usvaja se 63 za, protiv, suzdržani, usvaja se 64 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada imamo citate. Dakle, amandman broj 1 za, protiv, e, odbija se. E, amandman 3 za, protiv, suzdržani, odbija se. imam mnogo ovih. E, amandman četvrti za, protiv, usvaja se. Amandman peti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Šest za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 7. za, protiv, e, odbija se. Amandman 8. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 9. za, protiv, suzdržani, odbija se. deset za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 11. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 12. za, protiv, suzdržani, odbija se. E, amandman 13. za, protiv, suzdržani, e, usvaja se. Amandman 14, 14, 15 i 16 su jednaki ili slični. Ipak ćemo glasovati odvojeno, nisu baš identični nego slični, pa ćemo posebno glasovati amandman 14 za, protiv, suzdržani, e, odbijen, 15 za, protiv, suzdržano odbijen, 16 za, protiv, e, suzdržani odbijeno, 17 za, protiv, suzdržani odbijeno, amandman 18 za, protiv, suzdržani odbijen, amandman 19 za, protiv, e, odbijen, 20 za, protiv, suzdržani odbijen, amandman 21 za, protiv, e, odbijen. Gospodine Preda, želite li nešto reći? možemo e, glasovati zajedno na mišljenje AFETA. Dakle, blok glasovanja. Imamo minus svugdje, čak i kod izvjestitelja. Ako glavna, glavni, glavni klub zastupnika ima minus, onda se možda možemo složiti da glasujemo u bloku, dakle zajednički. Dakle, ako se svi slažete. Ne slažete se s time. Moramo pojedinačno glasovati. Dakle, ne slažu se. Žao mi je. Međutim, radi se o vašem, vašoj odluci. Dakle, e, mišljenje AFETA, stavak prvi e, odbijen, e, drugi stavak odbijen, e, tri za, protiv, suzdržani, odbijen, e, četvrti stavak za, protiv, suzdržani, odbijen, e, peti stavak za, protiv, suzdržani, odbijen, šesti stavak za, protiv, suzdržani, odbijen, Idemo na osmi, za, protiv, suzdržani, odbijen. E, deveti stavak za, protiv, odbijen. Pa, e, stavak deseti za, protiv, suzdržani, odbijen. Jedanest za, protiv, suzdržani, odbijen. Dvanest Jasno je da je odbijen. 12 za, protiv, suzdržani, odbijen. 13. stavak za, protiv, suzdržani odbijen, 14. stavak za, protiv, suzdržani odbijen, 15. stavak za, protiv, suzdržani odbijen, stavak 16. za, protiv, suzdržani odbijen, 17. stavak za, protiv, suzdržani odbijen, 18. E, stavak za, protiv, suzdržani odbijen, stavak 19. za, protiv, suzdržani odbijen, stavak 20. za, protiv, suzdržani odbijen, stavak 21. za, protiv, suzdržani odbijen, stavak 22. za, protiv, suzdržani odbijen. E, sad imamo mišljenje odbora INTA. Možemo li se složiti da ovdje glasujemo e, u bloku ili ne? Ne. Znači prvi stavak da, za, protiv, suzdržani odbijen, drugi stavak za, protiv, suzdržani odbijen, stavak treći za, protiv, suzdržani. Moramo provjeriti treći stavak e, na elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. Odbijen je. Stavak četvrti za, protiv, suzdržani, odbijen o pet se ne raspravlja, ne glasuje šesti stavak. Ne, malo smo se zbunili. Ipak eh, glasujemo o stavku šestom. Za, protiv, suzdržano. Radi se o šestom stavku. Dakle, za, protiv, suzdržani, odbija se. Sedmi stavak za, protiv, suzdržani, odbija se. Osmi stavak za, protiv, suzdržani, odbija se. Jedanesti za, protiv, e, suzdržani, odbijen. I dvanesti za, protiv, suzdržani, odbija se. Dakle, mišljenje odbora za proračun. E, drugi stavak za, protiv, e, usvaja se. Treći stavak. Ovdje se glasuje u dva dijela. Prvi dio stavka trećeg za, protiv, suzdržani odbija se. Drugi dio stavka tri za, protiv, suzdržani. Drugi dio moramo provjeriti elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Drugi dio stavka trećeg. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbijanje. Stavak četvrti. Svi koji su za, Stavak četvrti. Još uvijek nam ovdje stoji prethodno glasovanje. Dakle, četvrti stavak za, protiv, suzdržani, e, usvaja se. Peti stavak za, protiv, suzdržani, odbija se. Sada glasujemo za cijelo mišljenje, cijelokupno mišljenje i to poimenično jer se radi o izvješću po odborima. E, poimenično ćemo glasovati, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Dakle, to usvajamo. E, od 20 glasova prema 5 i jedan suzdržani, pa e, čestitam na ovom izvješću. Okay, colleagues, we're now going dobro, kolege. Sada ćemo glasovati o proračunu za 2017. Raspravljali smo na proteklom sastanku kolega izvjestitelj nije ovdje. Imamo dva glasovanja o proračunu i počet ćemo sa mišljenjem e, s ovim e, kraćim dokumentom od dvije stranice. S njime počinjemo. E, imate li ispravni dokument? Dakle, amandman prvi za, protiv, suzdržani, odbija se Amandman 2 za, protiv, e, usvaja se. Amandman 3 za, protiv, e, usvaja se. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 4 za, protiv, suzdržani, mislim da se usvaja, ali provjerit ćemo amandman 4, otvoreno je glasovanje. Zatvaram glasovanje i usvaja se. Amandman 5 za. oprostite, ne razmatra se. Amandman, idemo na amandman 9. Dakle, amandman 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 9 za, protiv, usvaja se. Amandman 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 11 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 12 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo amandman 12. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 13 za, protiv, Pokušat ćemo amandman 13 za, protiv, suzdržani. Moramo provjeriti 13. Otvaram glasovanje. Jesu svi glasovali? Zaključeno glasovanje i u se. Mm Amandman 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 17 za, protiv, suzdržani, provjera, provjera amandmana 17. Otvaram glasovanje. Jesu svi glasovali? Zatvaram glasovanje i usvaja se. Amandman 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se 19. 19 se ne razmatra, 20 za, protiv, odbija se, 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 23 on se ne razmata 24 za, protiv, suzdržani, odbija se, 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se 26 za, protiv, suzdržani, odbija se 27 za, protiv, suzdržani, usvaja se 28 za, protiv, suzdržani, odbija se provjera e, amandmana 28, otvoreno glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. I to za jedan glas. Amandman 30. Za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo 30. E, Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. I usvaja se. 31 svi koji su za, protiv. Suzdržani. E, provjerit ćemo 31, Otvaramo glasovanje. Jesu svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 32 e, za, protiv suzdržani usvaja se. 33 za, protiv e, suzdržani usvaja se. 34 za, protiv suzdržani provjerit ćemo i 34. Mislim da je usvojeno. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Ne usvaja se. Idemo e, na mišljenje, odnosno na glasovanje o cjelokupnom e, e, mišljenju i to elektronički. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje i usvaja se velikom većinom i čestit kolegi Deva koji je odsutan. Danas sada idemo na drugi e, dio koji se tiče na proračunske linije i počinjemo sa amandmanom. Ja ću e, čitati e, brojeve 6005 za, protiv suzdržani. Provjerit ćemo. Glasovanje otvoreno za 6005. Glasovanje se zatvara. Usvaja se. 6007 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6008 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6009 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6010 za, e, usvaja se. E, oprostite, 5959 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5960 za, protiv, e, usvaja se. 6033 za, protiv, suzdržani, e, provjerit ćemo ovo. Otvaram glasovanje o 6033. Jesu li svi glasovali? Zatvaramo glasovanje i e, ne usvaja se. 5961 e, za, protiv, suzdržano, usvaja se 6018 za, protiv, Suzdržan. Mislim da se odbije, ali ćemo provjeriti. Idemo glasovati o 6.018. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 6.019 za, protiv, suzdržani. I to ćemo provjeriti. Glasovanje se otvara o 6.019. Jesu li svi glasovali? Glasovanje zatvaram. i usvaja se. Šest. Šest, nula, tri, četiri primjedbe. Tko je za, protiv? Suzdržani. Moramo tri četiri. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje zatvaram i usvaja se. Zatim prelazimo na 6020. Svi koji su za, protiv, su suzdržani. Mislim da se ovo odbija. E, otvaramo glasovanje o 6020. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje odbija se 6032 svi koji su za protiv suzdržani i provjerit ćemo 6032 otvaram glasovanje jesu li svi glasovali zatvaram glasovanje odbija se 5963 svi koji su za protiv suzdržani usvaja se 6023 za protiv suzdržani provjera e, glasujemo o 6023 jesu li svi glasovali zatvaram glasovanje i usvaja se 6036 za protiv suzdržani Provjerit ćemo 6036. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Da, usvaja se. Mnogo je bilo suzdržanih. Sada idemo na 6035. Za, protiv, suzdržani. I ovo ćemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 5966 za protiv suzdržani usvaja se. 6024 za protiv suzdržani odbija se. 5967 za protiv suzdržani provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Glasovanje se zatvora. Oprostite, socijaliste su kasno digli ruku, lako se zanijeti. Još sam spora od godišnjeg odmora. Idemo na 6025 za, protiv, suzdržani, suzdržani i ovo provjeravamo. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. I usvaja se 6027 za, protiv, suzdržani provjera. Otvaram glasovanje o 6027. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. I usvaja se pet za, protiv, suzdržani provjera 5950, e, otvorom glasovanje. E, glasovanje je zatvoreno, prethodni se ne razmatra. Zatvaram glasovanje i usvoja se. E, šest nula tri osam za protiv suzdržani usvaja se 6026 za protiv suzdržani provjera 6026 otvaram glasovanje svi su svi glasovali zatvaram glasovanje i odbija se idemo na 6021 za protiv suzdržani usvaja se 6 037 za, protiv, suzdržani. Moramo to provjeriti. E, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. I usva se. p za, protiv, suzdržani, usva se. 6039 za protiv suzdržani provjera otvaram glasovanje 6039 zatvaram glasovanje i to se odbija 5970 za protiv suzdržani usvaja se 5971 za protiv suzdržani usvaja se 6031 za protiv suzdržani provjerit ćemo 6031 otvaram glasovanje jeste glasovali zatvoreno i odbija se sada imamo skupno glasovanje za 6016 do 6028 skupno za protiv suzdržani usvaja se vrlo dobro. Idemo na iduće. To je 6040 za protiv suzdržani. Provjerit ćemo otvoreno je glasovanje u 6040. Zatvaramo glasovanje i usvaja se. 6041 za, protiv, suzdržani, odbija se. 6042 za, protiv, suzdržani, odbija se. 6043 za, protiv, suzdržani, odbija se. 6044 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5965 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5973 za protiv e, usvaja se. 5980 e, za protiv e, usvaja se. 6003 za protiv suzdržani usvaja se. 6004 za protiv suzdržani usvaja se. 5975 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6011 za, protiv, suzdržani, to ćemo provjeriti. Otvaram glasovanje o 6011. Zatvaram glasovanje i usvaja se. Molim vas, e, ka, brzo reagirajte. 6012 za, protiv, suzdržani, usvaja se 6013 za, protiv, suzdržani, usvaja se 6014 za, protiv, suzdržani, usvaja se 5957 za, protiv, suzdržani, usvaja se 5974 za, protiv, suzdržani, usvaja se e, primjedbe 6029 e, za, protiv, Suzdržan moramo provjeriti. E, glasujemo o 6029. Zatvaram glasovanje. I usvaja se 6030 za, protiv, suzdržani, odbija se. Oprostite, pobrkala sam, provjerit ćemo i 6030. E, Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. E, odbija se e, ako netko želi, neka se javi. 5953 usvaja se 5964 za, protiv, e, suzdržani odbije, usvaja se 5956, usvaja se 5958 za, protiv, e, suzdržani, provjeravamo 5958, otvoram glasovanje. 5958. Stanite. Malo je došlo do zabune. jasno je da se usvaja ne moramo provjeravati. Ili, mislim, možemo i glasovati. Zatvaram glasovanje, evo. E, velikom većinom se usvaja 6006. E, o tome ne glasujemo. 6017 za čekamo za vas molim vas vi ste iz, iz je li tu neki problem? Što je? Sad smo na 6017. Dakle, pričuva za hitne slučajeve usvaja se. Sada imamo skupno glasovanje 5976 do 5979 usvaja se. E, to je to. Čestitke izvjestitelju, hvala kolege na strpljenju s ovim dugačkim glasovanjem. So that concludes the votes, colleagues. I time smo završili glasovanje i e, tamo na vrijeme krećemo dalje sa prezentacijom. Hvala na suradnji. Hvala Okay, colleagues, U redu, poštovane kolegice i kolege, sada možemo prijeći na točku 12. A tu se radi o sljedećoj temi. Informacijsko-komunikacijske tehnologije u zemljama u razvoju. E, riječ je o studiji koju je zatražio naš odbor od e, stoje, dakle odjela za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira. Oni osiguravaju istraživanje koje služi kao podloga za rasprave na odborima. Mi smo prošle godine zatražili studiju o eboli i to nam je bilo vrlo korisno, a sada smo zatražili studiju o informacijsko-komunikacijskim tehnologijama u zemljama u razvoju. S nama je danas Laura de Ponte, e, koja je e, viša e, znanstvenica iz e, odjela za ocjenjivanje u Centru za industrijske studije u Milanu, a s nama je i e, gospodin Mikaleti, e, menadžer International Data Corporation. Gospođa Del Ponte će održati jednu prezentaciju, a nakon toga ćete imati priliku postaviti pitanje. Gospođa Del Ponte, izvolite. Hvala vam lijepa. Bilo mi je veliko zadovoljstvo i čast dobiti poziv na izradu ove studije koju smo mi izradili za eh, odjel STOA. Eh, Željela bih istaknuti da ova studija predstavlja nešto što je iznimno relevantno naprosto iz razloga što je e, prisutnost interneta u Africi e, porasla sa vrlo niskih razina 2009. E, na vrlo visoku razinu 2014. koja je još uvijek nedovoljna globalno gledano, ali je riječ o ogromnom postignuću. E, sada je e, to sastavni dio e, programa Europske unije za 2030. A zadnji izvještaj koji je objavljen 2016. odnosi se na digitalni jaz i tu se bavimo pitanjima raznolikosti suzbijanja siromaštva i drugim važnim pitanjima koja su sastavni dio ovog izvještaja. E, ciljevi ove studije su e, razumjeti političke izazove za Europsku uniju što se tiče promicanja informacijske i komunikacijske tehnologije u zemljama u razvoju. Tu postoje tri osnovna elementa. E, u prvom elementu imamo analizu poveznica između ICT-a i smanjenja siromaštva. E, Drugi element odnosi se na informacijske komunikacijske tehnologije i zdravstvo u e, zemljama niske i srednje razine dohotka. E, osim toga se bavimo i drugim relevantnim pitanjima povezanim sa samim okruženjem. Prelazim na prvi dio ove studije u kojem se bavimo poveznicama između ICT-a i e, smanjenja siromaštva. Utjecaj e, tehnologije je jasan i dokumentiran i evidentan je u zemljama u razvoju jer proizvodi učinke koje izlaze iz okvira informacijske i komunikacijske tehnologije. U ekonomskoj literaturi općenito utjecaj e, tehnologije na ekonomski rast dolazi do izražaja u četiri različita kanala. Kao prvo dolazi do povećanja produktivnosti. Drugo, e, povećavaju se trgovinski tokovi, posebno što se tiče zemalja koje mogu pružati e, informacijske usluge na daljinu. Osim toga, povećavaju se mogućnosti za zapošljavanje, uključujući za žene, a pojačava se investicijska infrastruktura i ima pozitivan učinak na javne prihode. E, spomenula bih primjer. 2010. nakon što e, je e, razina primitaka bila vrlo nisko, 4% je otpalo na ovaj segment. Utjecaj koji se proizvodi e, u smislu smanjenja siromaštva je dosta prijeporan. Iznimno je važno e, baviti se problemima e, disfunkcionalnosti i segmentima kao što su zdravstvo, jer informacijska tehnologija može osigurati bitne instrumente koji mogu omogućiti promjene u društvu. Međutim, E, postoji e, velika neravnoteža e, što se tiče raspodjele tehnologije u društvu, a posebno što se tiče smanjenja siromaštva i pitanja na koji se način tehnologija može ugraditi u E, strategije koje se provode na ovom području. I na posljedku, najveći potencijal za suzbijanje siromaštva informacijske i komunikacijske tehnologije povezan je s internetom, a ne e, naprosto sa korištenjem e, običnog mobitela. Ono što je danas iznimno važno u smislu većeg korištenja tehnologije u zemljama u razvoju su tri različita čimbenika. Nedostatak infrastrukture, sposobnosti i ograničena prenosivost. A to je povezano sa nepostojećom telekomunikacijskom infrastrukturom, dostupnom električnom energijom, ustrajnošću i postojanošću regulatornog okvira jer e, dolazi do umjetnog povećavanja cijena interneta zbog e, krute konkurencije, a osim toga ograničeni su e, lokalni kapaciteti zbog nepostojanja digitalne pismenosti. Željela bih sada nešto reći o korištenju informacijskih tehnologija u zdravstvu u zemljama u razvoju. Ovo je pitanje iznimno važno. Temeljem razgovora sa stručnjacima, e, zdravstvo i obrazovanje dva su sektora u kojima je korištenje e, informacijske i komunikacijske tehnologije daleko bitnije u smislu suzbijanja siromaštva. E, prikupljali smo informacije što se tiče učinka tehnologije na ovaj segment i tu smo obuhvatili zdravstvene sustave, mobilno zdravstvo, e, telezdravstvo i e, e-učenje. Sve ove tehnologije se još uvijek e, preispituju u zemljama u razvoju zahvaljujući pomoći donatora. U literaturi vidimo pozitivan učinak, posebno što se tiče poboljšanja i implikacija u pružanju usluga, dijagnozi i poboljšanom pristupu zdravstvenim informacijama zdravstvenim informacijama. Zahvaljujući raširenosti mobitela, ovo je sada tehnologija koja doživljava najdinamičnije promjene. Međutim, Utjecaj informacijske i komunikacijske tehnologije na zdravstvo ograničen je različitim e, faktorima. Ponekad e, je to pitanje e, same raširenosti, ponekad E, nedostatka sposobnosti i e, potpore u zemljama u razvoju. U literaturi također e, dolazi do izražaja da projekti e-zdravstva u zemljama u razvoju pokazuju bitne nedostatke. Mnogi od njih su u ranoj fazi razvoja. Riječ je o malom obujmu i ne postoje e, značajni dokazi što se tiče e, utjecaja na učinkovitost. Projekti e-zdravstva e, još uvijek su nešto što karakterizira neizvjesnost Postoji još jedno važno pitanje koje je povezano s činjenicom da neke od projekata e-zdravstva u zemljama u razvoju više počivaju na samoj tehnologiji, a nisu povezani sa lokalnim okruženjem. Prelazim na zadnji dio izvještaja u kojem se tematizira reakcija Europske unije na brojne izazove u korištenju informacijske i komunikacijske tehnologije u sklopu suradnje. Pristup Europske unije temelji se na komunikaciji koji je koju je komisija izdala 2001. U toj komunikaciji dolazi do izražaja značaj informacijske i komunikacijske tehnologije za napredak, ali istodobno se upozorava na potencijalne sukobe između promicanja tehnologije i drugih važnih prioriteta u zemljama u razvoju. U novije doba Europska unija je izmijenila svoj pristup jer je sve svjesnija potencijala e, tehnologije u smislu suzbijanja siromaštva. Što se tiče projekata koji se financiraju sredstvima Europske unije, možemo reći da oni spadaju općenito u četiri kategorije. Razvoj informacijske i komunikacijske infrastrukture, usklađivanje politika i regulatornih okvira u ovom području, mreže za istraživanje i obrazovanje i osim toga inicijative za izgradnju kapaciteta. Osim toga smo ustanovili da je zdravstvo nije područje u kojem e, postoji neki bitan e, ili velik broj projekata. Ustanovili smo da postoji cijeli niz nedostataka u pristupu Europske unije. Kao prvo, moram reći da je bilo jako teško rekonstruirati što je to što Europska komisija radi u području informacijske i komunikacijske tehnologije za razvoj. E, ne postoji neki arhiv ili repozitorij gdje bi se mogle pronaći sve informacije, nego su one e, nešto što se nalazi na različitim internetskim stranicama. Znači ne postoji središnji repozitorij i inicijativa koje su povezane sa informacijskom i komunikacijskom tehnologijom za razvoj, a zbog toga je jako teško definirati kakav je doprinos europskih institucija. E, Poneprije se koristi pristup od ozgo prema dolje, a to znači e, osim toga da nije potpuno jasno u kojem sektoru e, korištenje ICT-a treba imati prioritet. Osim toga, stručnjaci s kojima smo razgovarali rekli su da pristup koji promice promiče Europska unija, e, uglavnom je pristup od ozgo prema dolje, a osim toga e, počiva na izvozu znanja, a ne na snaženju lokalne ekspertize. U sklopu studije e, Proučavamo također pristup drugih donatora kao što je Svjetska banka i e, neki drugi bilateralni donatori. Primijetili smo da postoji jedan opći trend kod velikih donatora da podupiru razvoj informacijske i komunikacijske tehnologije. To znači e, da podržavaju razvoj infrastrukture i regulatorni okvir koji se treba razvijati, ali istodobno žele izgraditi lokalne kapacitete. E, donatori manje podržavaju izgradnju telekomunikacijskih infrastruktura zato što je tu prisutan privatni sektor, a što se tiče e-zdravstva moramo reći da je e, na terenu situacija dosta rastjepkana. E, jedini e, donator koji ima konsolidiran pristup e, u ovom segmentu je Svjetska banka. Zaključujem prezentaciju na način da ću na koncu predstaviti političke opcije koje smo mi definirali. Riječ je o opcijama, odnosno mogućnostima koje su smo pripremili na način da kombiniramo pristup od ozgo prema dolje i od prema gore. Pritom e, se vodimo nekim osnovnim načelima iz pristupa Europske unije u sklopu programa ICT za razvoj. Zaključujemo da ICT nije svrha sam sebi, nego je riječ o instrumentu koji se kao jedan od mnogih može koristiti u borbi protiv siromaštva. Osim toga, E, budući da potiče razvoj, e, informacijska i komunikacijska tehnologija treba se e, koristiti u svim sektorima. Naglasak bi stavila na jednu političku opciju koja je naišla na najveću potporu stručnjaka s kojima smo razgovarali. Riječ je o opciji koja kombinira pristup od ozdo prema gore i od ozgo prema dolje. E, prevladavanje digitalnog jaza predstavlja izazov koji zahtjeva s jedne strane prevladavanje strukturnih nedostataka, a s druge strane izgradnju sposobnosti. To znači da e, donatori moraju uzeti u obzir e, infrastrukturna i tržišna ograničenja a to je povezano i sa pristupom e, od ozgo prema dolje. Ali istodobno donatori moraju promicati sposobnosti, interne sposobnosti u pojedinim zemljama za inovacijama, jer lokalna rješenja pomažu u rješavanju lokalnih problema i nedostataka. Istodobno, naglasak stavljamo na tri relevantna univerzalna pitanja. Prvo, nedostatak koordinacije među donatorima. To je nešto što doista stoji na putu interoperabilnosti i povećanju opsega projekata ICD-a u zemljama u razvoju. Drugo, usklađivanje s lokalnim sustavima. Donatori bi se trebali suzdržati od e, toga da grade paralelne sustave koji se ne mogu održati u zemljama, a osim toga nisu povezani sa tehnologijom koja postoji u e, drugim segmentima. I na koncu ugradnja informacijske i komunikacijske tehnologije u sve segmente, mainstreaming, to je iznimno važno i mora se provoditi na način da bude potpuno jasno koji su sektori najvažniji u kojima prioritet mora biti na ICT-u. Ovdje zaključujem e, prezentaciju, zahvaljujem svima na pozornosti i e, veselim se vašim pitanjima i komentarima. Hvala lijepa na ovom izlaganju. Ovaj izvještaj bio je zatražen i na zadnjoj eh, sjednici. Gospodin Venta. Hvala lijepa. Zahvaljujem na prezentaciji koju smo upravo imali prilike čuti. Želio bih sad reći nekoliko stvari. Eh, spomenuli ste lokalno okruženje. Koliko sam shvatio, riječ je o inicijativama od ozdo prema gore. U e, zemljama u razvoju. E, zanimalo bi me jeste li naišli na neke inicijative 2009. u Keniji u sklopu predizborne kampanje. E, tada je kreirana informacijska platforma kako bi se stanovništvo informiralo o socijalnim nemirima. Zahvaljujući brzoj inicijativi spašeno je puno života. Preko 50 tisuća ljudi uspjelo je pobjeći i izbjeći nasilje. E, radi se o vrlo jednostavnom e, sustavu tekstualnih poruka. I taj sustav omogućuje mnogima da se spase i izbjegnu nasilje. Smatrate li da bismo naglasak mogli staviti na takve projekte kao što je ovaj u Keniji? Jer mi se čini da oni jako dobro funkcioniraju u vrijeme političke krize, predizborno vrijeme i isto tako kada dođe do prirodnih katastrofa ili elementarnih nepogoda. Hvala lijepa. Ima li još pitanja ili komentara? E, gospođa Ela. Odnosno, gospodin Elea. Hvala lijepa, gospođa predsjedateljice. Da, ovo je vrlo važna tema. E, zemlje u razvoju i njihovi stanovnici trebaju imati pristup modernim tehnologijama E, želio bih istaknuti da u raznim zemljama u Africi ne postoji nedostatak infrastrukture što se tiče telekomunikacijskih usluga. I u zadnjem kutku Sabane ja nisam imao nikakvih problema što se tiče pristupa ponuditeljima telekomunikacijskih usluga. Oni su ondje prisutni. Riječ je o poslu koji se dogovara s državom a tu postoji jedno drugo pitanje. Izgleda, e, međutim, da si države tamo uzimaju za pravo da usmjeravaju pristup u smislu da kada smatraju potrebnim ograniče pristup e, telekomunikacijskim uslugama ili ga čak ukinu. Prošli tjedan e, u Gabonu, gdje smo sudjelovali u jednoj misiji, e, ministar unutarnjih poslova nam je zajamčio da postoji izravan pristup telekomunikacijskoj mreži, internetu i društvenim mrežama i da će to biti osigurano tijekom cijelog razdoblja našeg boravka. Međutim, mi smo morali konstatirati da je povremeno dolazilo do prekida u mogućnosti pristupa. A s druge strane, on je jasno dao do znanja da ukoliko e, budu postojale naznake da dolazi do nekih nemira, e, da će se onda takva sredstva ekstenzivnije i ukoliko se ta sredstva budu ekstenzivnije koristila u smislu informacija terorističkih skupina ili onih e, koji potiču nemire, da će oni ograničiti e, pristup i korištenje usluga. Međutim, korištenje mobitela čak i u najvećoj zabiti je nešto sasvim normalno. Riječ je o telekomunikacijskim poduzećima u kojima vrlo često udio imaju i e, države, a na taj način si osiguravaju i kontrolu što se tiče pristupa mreži. Druga stvar je pitanje o kojem ste i vi govorili. Na koji se način ova moderna tehnologija približava stanovništvu? E, to je nešto što je povezano s obrazovanjem. E, čak i u zemljama više razine e, dohotka, odnosno primjerice u e, Keniji postoje inicijative što se tiče obrazovanja i ondje je rečeno da je nedostatna potpora države jer oni su upućeni na potporu, upućeni su na pomoć. I zato e, moramo tražiti partnere koji su pouzdani i koji imaju za cilj obrazovanje, a ne samo jednostrane ekonomske interese ili žele ostati na vlasti ili obnašati vlast. Pitanje je naravno kako to dvoje odvojiti jedno od drugog. A što se tiče e, drugih područja primjene, telemedicina, a to je nešto što je relevantno za te zemlje, e, to ne uživa potporu države. Mislim da bi to bile poveznice e, za e, razvojne aktivnosti. Moje iskustvo sa mnogim državama da one e, nisu zainteresirane za to jer onda moraju osigurati sredstva iz državnog proračuna u tu svrhu Međutim, možda bi to bio dobar pristup e, za Europsku uniju kako bi ondje bila prisutnija i kako bismo doista mogli pokazati mogućnosti e, koje postoje za daljni razvoj. Hvala. Teresa. Teresa Puno hvala. Pa žao mi je, morala sam izaći na trenutak. Međutim, mislim da kako sam izlazila, sam čula da je ovo velika mogućnost i prilika za žene i da žene e, imaju pristup internetu. Osim ako sam nešto propustila jer sam izašla. Ali željela bih znati jer mislim da su muškarci ti koji više koriste mobitele u Africi. Koriste li ih žene jednako ili postoje zemlje gdje oni slično koriste mobitele ili jednako? Postoje li neke zemlje gdje se oni koriste više? Još uvijek izgleda da postoji određeni e, jaz između pristupa i e, korištenja. Pitaću Europsku komisiju, e, nema ovdje ljudi, međutim, trebam pitati koliko je lako nekima koji su uključeni u ICT. Moje iskustvo u radu u gospodarskoj regeneraciji u našim zemljama Znamo da u nekim e, gospodarskim područjima kada investirate u velike projekte ICT-a, onda e, možete e, zaostajati jer privatni sektor ide dalje i mnogo novca se baca, recimo u mom području, u izgradnji širokopojasne mreže. A jednom kada je izgrade, privatni sektor je napravio još veću brzinu takve mreže. Događa se to i u vezi sa e, Wi-Fi-em. Dakle, koliko je lako javno investirati u e, informacijsku komunikacijsku tehnologiju. Vidjela sam to u Gani prije mnogo godina kada su poljoprivrednici prvi puta dobili mobilne telefone. E, za njih je to bila velika napravila veliku razliku, a signal je bio puno jači u Sjevernoj Gani nego u Sheffieldu u to doba. Još jedan kolega je zatražio riječ, ali možda komisija ili predstavnici defkova a mogu nešto reći o razini ulaganja. Jeste li uključeni u e, projekte ICT-a? Gospodin Vilan želi uzeti riječ. Hvala predsjedavajuća. E, ja sam morao izaći na kratko iskreno reći. E, ja sam zaista ugodno iznenađen što ste ovo stavili na dnevni e, red. na ovom putu moramo nastaviti, moramo intenzivnije raditi i spomenuli ste demokraciju. Komunik Akacija je sirovina 21. stoljeća e, i kao što je kolega Celer rekao, ne smijemo se e, vratiti na stare načine rada kao što je prije bio slučaj sa sirovinama. E, komunikacijske tehnologije mogu ojačati slabija gospodarstva i ono što je rečeno prijašnjih godina i što je parlament radio sa ovom temom. Postoje goleme razlike za um, promatranje izbora. Takva se, takva se tehnologija može dobro uh, rabiti ali e, opet s druge strane postoje neki koji sjede u skupštini AKP-a, neke se ne može e, telefonskim putem dobiti e, kako se ne samo E, može iskoristiti komunikacijska tehnologija u medicini i gospodarstvo već i u smislu demokracija. Možemo li se e, više o tome pozabaviti? E, I upravo smo sada izglasovali proračun i u u srži zapravo moramo ovaj ovo područje moramo ojačati e, i moramo e, djelovati od ozdo prema gore jer govorimo o uzroku migracija. Ako ljudima nije dobro u njihovim zemljama onda oni kreću dalje, migriraju, a u drugim zemljama postoje e, zemlje gdje vlade, vlade koje se e, nazivaju socijalističkima, a ljudima je loše jer su vlade korupirane i tu komunikacijska tehnologija e, nudi mnogo toga. Moramo strukturirano iskoristiti ovo oruđe kako bismo se borili protiv takvih pojava. Hvala. U ime Marka Spav iz djf E, da čujemo gospođe Stalmanska što misli komisija. Gospodina. Hvala. Pokušat ću odgovoriti na pitanje koje ste upravo postavili iz DEFKO-a. Zaista radi se o vrlo tehnološkom sektoru, informacijskoj komunikacijskoj tehnologiji i privatni sektor je tu vrlo e, prisutan i mnogo investira i to je jedan od biznisa koji najbolje funkcioniraju u Africi. U smislu investicija, nije nužno slučaj da DEFKO mora intervenirati. E, možda postoje neki dogovori kao što je one u Madagaskaru ili slučajevi gdje nije profitabilno da privatni e, investitori tu dođu i e, postave jedan podmorski kabel ali nije uloga DEFKO-a da e, intervenira u vezi s investicijama. DEFKO je važan za standardizaciju i, i propise, jer ako mi uspijemo uspostaviti Eh, jedan eh, sustav propisa u tim afričkim zemljama koji će omogućiti eh, privatnim investitorima da lakše investiraju i da imamo zajedničke standarde koji će omogućiti bolji pristup najsiromašnijem stanovništvu. Naša ideja u stvari pomoći zemljama u Africi da uspostave e, vladu i kapacitete, regulatorna tijela i standardizaciju koja je potrebna vezano za ICT tehnologiju. Dakle, mogu nešto naučiti iz našeg iskustva, operabilnosti. E, od e, kada su došli mobilni telefoni, Evropska unija je bila ispred SAD-a Dakle, mi smo imali zajedničke standarde koje smo donijeli, a to bi moglo biti pitanje o kojem ćemo raspravljati. Želite li odgovoriti na pitanja ili vas oboje? Da, hvala lijepa. Ovo su bili vrlo zanimljivi komentari. Prvo ću započeti sa primjenom u Keniji koje ste spomenuli i koje se spominje i u našem izvješću. E, radi se o jednom e, alatu za crowdsourcing, a uspješan je bio zato što je razvijen na lokalnoj razini i e, sa ograničenjima tehnologije koje su pristupačne na terenu i lokalno. Mogu spomenuti i mobilni novac koji je isto tako razvijen u Keniji i izuzetno uspješan. Druga, drugo pitanje vezano je za infrastrukturu. Ja se slažem i sa ono što, na što je rekla opća uprava DEFCO je da je e, privatni sektor taj koji investira u telekom infrastrukturu u Africi. Međutim, problem je e, nedostatak e, konkurencije. Pristup internetu u Africi je skuplji nego što je to u Europi. Postoji jedan važan e, problem e, e, pristupačnosti. Isto tako moguće je koristiti mobilni telefon gotovo svugdje u Africi. Pokriće mobilne mreže je jako dobro. Međutim, infrastruktura telekomunikacije u Africi je razvijena kako bi e, provodila e, glasovne, glasovnu, glasovni promet, a nije dobra za internet e, konekciju. To je bitno za telemedicinu koja zahtjeva prijenos vrlo velikih slika. Drugo pitanje je bilo i e, rodni jaz u pristupu e, ICT-u. Zaista postoji takav veliki jaz. Nemam statistiku po zemljama, međutim možemo reći nešto onome što je u našem izvješću. Mi kažemo da je e, takav jaz do 40% u nekim dijelovima Južne Afrike. A jedan od bitnih problema za žene jest da e, je e, stopa e, stopa pismenosti viša među ženama i zato je njima teže, teži pristup ICT-u. Isto tako uvođenje ICT-a u sektoru vlade važan je za zdravstvo i za obrazovanje i za europsku suradnju, razvojnu suradnju jako je bitno da utvrdimo sektore gdje želimo e, ulagati u više informacijske i komunikacijske tehnologije. Mislim da sam odgovorila na većinu vaših e, pitanja i primjedbi. Hvala lijepa. Imate li vi nešto za dodati? Nemate? Dobro. Mislim da je ovo bila korisna rasprava i da nam može dati dobar temelj vezan za pitanja koja su otvorena u, odnosima sa zemljama u razvoju u vezi sa ICT-om, pa zahvaljujem predstavnicima koji su ovdje došli izlagati. Puno vam hvala. Dobro, možemo krenuti na 13. točku dnevnog reda, a to su mogućnosti Europske unije za poboljšanje pristupa lijekovima. E, to je bitno e, za e, odbor, za mišljenje odbora za okoliš, javno zdravlje i zaštitu potrošača. O tome smo mnogo razgovarali, govorili smo o eboli. E, znamo da je došlo do situacije da svaki puta kada dođe do krize investiramo u lijekove, a kada malo zaboravimo na to, onda zaboravljamo i na te tropske bolesti. Isto tako imamo problema s patentima i pristupu e, lijekovima i Ignacio Korao je naš izvjestitelj e, za ovo mišljenje. Ignacio, izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Ja sam ovdje kako bih predstavio ovo, ovaj prvi nacrt mišljenja i kako bih čuo e, mišljenje kolega vezano za ovaj prvi nacrt. Mišljenje koje smo izradili je strukturirano u pet e, e, stavaka. Prvi stavak se temelji na održivi, na e, treći e, cilj održivog razvoja koji jasno kaže da do 2030. godine svi moraju imati pristupa dobrom e, mentalnom i fizičkom zdravlju tijekom cijelog života. Međutim, milijun ljudi pada u siromaštva zbog neproporcionalnih troškova i trećina stanovništva, dakle 15% u Africi, nema pristup lijekovima. U drugom, e, u odlomku spominjemo e, ne e, korištenje ugovora o slobodnoj trgovine u zemljama niske i srednje razine dohotka i da se ne širi zaštita monopola, da se ne uključuje, da se više ne uključuje zaštita investicija E, kako bi se poboljšao pristup lijekovima. U trećem dijelu govorimo o potrebi da se podrži e, generički generički lijekovi koji omogućuju pristup, e, pristup lijekovima u zemljama niske i srednje razine dohotka. Moramo aktivno podržati vlade koji koriste zakonite mjere kao što su IPS, zaštitne mjere i fleksibilnost kako bi zaštitili i promicali javno zdravlje. I trebamo isto tako zaustaviti ciljati zemlje kao što je Indija koji su e, proveli e, e, politike Europskog parlamenta koji promiču pristup lijekovima. Treći stavak govori o transparentnosti istraživanja i razvoja i E, aktualnih cijena koje se plaćaju, stvarnih cijena koje se plaćaju za lijekove u Europskoj uniji. E, inače, svaka rasprava o e, pravednim cijenama lijekova je nemoguća. Isto tako, podsjećamo obvezu komisije prema boljoj transparentnosti Europske komisije u tom smislu. I u petom odlomku mi ukidamo e, uredbu o e, ciljanim cijenama. E, mislimo da se ona može izmijeniti u uskoj suradnji sa komisijom i općom upravom za međunarodnu suradnju i sigurnost hrane. Zemlje moraju omogućiti jedan pristup lijekovima. Imamo ovdje izvjestitelje u sjeni. Prva je e, Teresa Jimenez Beseri. Izvolite Teresa. Puno vam hvala. Kao prvo željela bih zahvaliti izvjestitelju, gospodinu Korao, na njegovom e, radu i njegovom mišljenju o tome kako e, osigurati pristup lijekovima. Postoje određeni odlomci ili stavci oko kojih naš e, klub ima dvojbi. Kako se može e, to sve uskladiti sa e, pravima vezanim za intelektualno vlasništvo? Međutim, osim toga možemo se složiti sa prijedlogom. Ali imamo problem sa intelektualnim vlasništvom i monopolima. To je jedan izazov za razvoj I zato moramo osigurati da do četvrtka, a to je posljednji dan kada možemo predati amandmane, podnijeti amandmane, da možemo glasovati o amandmanima koje sam ja predložio. Gdje govorimo o ulozi Europske unije i važnoj ulozi koju ona igra kada se radi o istraživanju inovacijama i poboljšanju e, situacije u najsiromašnijim zemljama. Dakle, ovdje govorimo o TRIPS-u i TRIPS plusu, dakle tim sporazumima. Možemo pojačati e, razmjene i veze između tih zemalja u razvoju i Europske unije, razmjenu e, tehničke stručnosti, jer te zemlje obično nemaju toliko stručnosti vezane za ovu temu. Nemaju dovoljno pravnog iskustva. Isto tako mislim da trebamo e, veću usklađenost na globalnoj razini. S vladama i s privatnim sektorom kao i s civilnim društvom. Moramo naglasiti e, važnost rada udruga Isto tako moramo promicati koštenje generičkih lijekova u e, zemljama u razvoju. To je važno kako bismo pomogli tim ljudima i konačno važno je naglasiti da žene, posebno trudne žene i mala djeca imaju manji pristup lijekovima u zemljama u razvoju zbog diskriminacije i e, nedostatka e, uživanja njihovih prava. Mislim da se to treba odraziti u našim amandmanima. E, Francuska za socijaliste. Gospođo e, predsjedateljice, drage kolege, e, pristup dobroj dijagnozi i liječenju spašava živote i poboljšava kvalitetu života, a koristi i društvu. Nažalost, jednakost pristupa još uvijek nije stvarnost, posebno u zemljama u razvoju. Kako bismo poboljšali pristup ljekovima, moramo podržati države kako bi one razvile dobre regulatorne procese i dobili održive cijene i smanjili vrijeme pristupa ljekovima. Podržavam e, da se e, ostvari treći cilj e, održivog razvoja koji je ključan za postizanje svih ostalih ciljeva plana za 2030. ali to ne možemo učiniti sa današnjim e, alatima, medicinskim alatima a i bez poboljšanja e, diagnostike i ostalih alata. U e, zemljama niske i srednje razine dohotka pristup takvim alatima je ograničen i zbog neodgovarajućih distribucijskih sustava i smanjenog kapaciteta i e, za ove e, tropske e, bolesti trebaju još uvijek nedostaju cijepiva i primjerena dijagnostika i zato mislim da bi države članice trebale se više potruditi da popune taj jaz i da podržaju zemlje niske i srednje razine dohotka da poboljšaju svoje kapacitete. Na kraju bih zahvalio izvjestitelju na radu na ovom mišljenju. Hvala. Beatriz Besera. Puno hvala, gospođo predsjedateljice. Ja bih željela posebno zahvaliti izvjestitelju na ovom nacrtu zato što e, je postavio jako dobre smjernice, ali i mogućnost da e, razmijenimo mišljenja i to je jedan od primjera gdje je jako važno raditi horizontalno kako bi se suočili s problemima kao što je pitanje pristupa lijekovima. To ima veze sa trgovinom, sa europskim modelom, sa intelektualnim vlasništvom, sa mnogim aspektima, a on je uključio sve te aspekte u svoj dokument. Mislim da radimo na vrlo e, dobro koordiniran način i to je dobra prilika da uspostavimo zajedničke kriterije. Ja e, podnosim neke amandmane za koje mislim da će poboljšati sadržaj i e, dodati mu nešto. E, recimo mislim da je važno da te zemlje u razvoju imaju pravo na zdravlje kroz uspostavu dobrih gospodarskih i socijalnih politika. To je također važno kada se radi o trgovačkim politikama Europske unije, a povezano je i za razvojne politike. Mi bismo željeli naglasiti važnost e, Svjetske zdravstvene organizacije u mnogim manje razvijenim zemljama e, svjetska zdravstvena organizacija e, sagledava taj problem intelektualnog vlasništva koji je povezan za siromaštvo, ali je povezan i za medicinu i pristup lijekovima. E, oni smanjuju sredstva i UN-u i zato svjetska zdravstvena organizacija ne može uvijek raditi sa Svjetskom bankom e, i Svjetskom trgovačkom organizacijom kako bi utjecala na vlade i zato moramo povećati resurse koje su nam na raspolaganju kako bismo povećali e, i pojačali e, smjernice koje može pružiti Svjetska zdravstvena organizacija. govorili smo o nekim takozvanim zaboravljenim bolestima koje su povezane sa siromaštvom. Ali kroz e, korištenje e, ITC-a to možemo poboljšati. E, recimo tuberkuloza je još uvijek jedna bolest koja utječe na ljudi u siromašnim zemljama i to je nešto što ne smijemo zaboraviti. Imamo problema i u EU zbog otpornosti na antibiotike i zato međunarodna tijela još uvijek ne znaju kako se baviti s time, a to je nešto e, što moramo dalje istraživati. E, moramo se pozvati i na, na zaključke vijeća iz 2011. o globalnom zdravlju i ulogama država članica u tome. I biti će izuzetno važno odvojiti troškove tih glavnih aspekata kada se radi o lijekovima. Tako ćemo osigurati što veću moguću transparentnost za klinička ispitivanja i ostalo. To je vrlo dobro izvješće. Mi ćemo i dalje pokušati doprinijeti na pozitivan način. Hvala. Hvala, Mari Hojbuk. Hvala. No, e, samo primjedba o tuberkulozi koja se spomenula. Tuberkuloza nije kod nas izumrla. Mi se borimo protiv nje u veterini i nemojmo reći e, da je to zaboravljeno e, zabrana bolest. No što se tiče ovog mišljenja, ono je dobro odmjereno i zahvaljujem se Ignaciju na izvrsno odrađenom poslu. E, možda možemo to pojačati na nekim mjestima, primjerice kod e, ovog mjesta gdje se kaže da je zdravlje ljudsko pravo. E, možemo tu nazvati e, stvari pravim imenom. I zatim se spominje trgovinska politika i s time se slažem što je tu rečeno. Moramo trgovinskom politikom pokušati ne podkopati eh, eh, ova prava eh, jer kad govorimo o trgovinskoj politici tu se spominju ugovori TRIPS a Europska unija u najnovim pregovorima traži da se zaštiti patentska zaštita sa 20 godina na daljnji rok i da se zapravo zaštite farmaceutske tvrtke. I, kada e, ne smijemo originalne dokumente i originalni sastav lijekova ne smijemo dirati pet e, godina, onda to ograničava pristup lijekovima mnogim ljudima jer e, ne možemo krenuti sa proizvodnjom generičkih lijekova koji su znatno e, jeftiniji. Zatim e, zemlje u razvoju moraju tužiti E, za narušavanje ljudskih prava i moraju tražiti e, odštete. Tu se može, to se može radovezati na e, rad sa na razvojnoj politici. I mi zeleni smo u velikoj većini zadovoljni s ovim, dobro ćemo surađivati i E, sigurna sam e, da, smo, da ćemo dobiti veoma dobar, e, pouzdan izvještaj. Hvala, kolega Cela. Ja. Posljednja primjedba gospođe Hojbuh me potiče na izjavu o generičkih lijekova. U svome gradu je, u mome gradu je farmaceutski koncern koji ulaže mnogo u razvoj novih lijekova. I e, taj koncern mora negdje na čemu zaraditi ako imamo situaciju da je veliki farmaceutski, da je veliki proizvođač farmaceutskih lijekova Indija, onda e, imamo generičke lijekove koje e, možemo dati siromašnim e, u okviru svjetske trgovinske politike, onda se ti generički lijekovi protjeruju. Indija nije imala nekakvih troškova u razvoju novih e, lijekova, a to su zapravo pokrili e, ljudi u Europi koji su to plaćali i to ne možemo dopustiti. Indija e, odbija odbija sporazum o slobodnoj trgovini gdje bi se takva pitanja riješila i moramo vidjeti gdje su naši interesi E, i moramo vidjeti kako odvagnuti naše interese e, u odnosu na pomoć koju moramo naravno pružiti najsiromašnijima na ovome svijetu. Ali nemojmo da to onda dovodi do toga da e, te gospodarske troškove snosi, snosi isključivo europska poduzeća. Ovdje moramo e, reći i promisliti kako pronaći ravnotežu između onoga e, da e, dajemo, pružamo pomoć diljem svijeta, a oni koji uživaju gospodarsku korist od toga, ali pomoć ne pružaju, da zapravo ostvaruju dobit na naš račun. To će biti u budućnosti tema E, jer uskoro ćemo imati lijekove na internetu i e, ti lijekovi sa interneta koji se kupe na internetu nije jasno odakle dolaze, odgovaraju našim standardima e, jer je tržište sve otvorenije i zataškava se podrijetlo lijekova i to je siva zona u kojoj moramo uvesti reda i to, za, oko toga su potrebne rasprave. Što se tiče tuberkuloze, imate pravo, nažalost, i imamo mi u Berlinu. E, e u posljednjih 20 e, godina ukinuli odjel za e, tuberkulozu. Tako da pulmolozi danas uopće više ne znaju prepoznati tuberkulozu i e, istodobno tuberkuloza e, e, se širi svijetom i sad imamo i želimo imati otvorene granice i, ljudi koji možda uopće ne znaju da imaju tuberkulozu dolaze k nama i onda se kapljičnim putem tuberkuloza širi i mislim da moramo pojačano e, razgovarati o toj temi. Thank you e, Hvala. Nitko drugi se ne želi javiti za reč. Oprostite, Lola. Hvala, Linda. Ja e, bih htjela reći ostalim kolegama i kolegicama da e, je često na svijetu e, da e, su ljudi podređeni interesima multinacionalnih kompanija, ali mi se borimo protiv toga i investiranje uvijek rizik i rizik trebate prihvatiti. Tako je i u ovom slučaju. što se tiče ugovora iz E, Lisabona on spominje da treba e, zaštititi zdravlje ljudi u svim dijelovima Europske unije, a e, da istraživanje i razvoj lijekova često to smeće sa uma. Mi smo postali taoci e, farmaceutske industrije. Akademsko istraživanje se često financira javnim sredstvima, zatim e, se provodi u privatnim poduzećima gdje na kraju e, dolazimo do proizvoda koji se patentiraju i veoma skupo prodaju javnosti. Imamo li E, mi kao građani e, mogućnosti da se tome suprotstavimo. Nažalost, ne svi se slažemo da farmaceutski koncerni smiju zarađivati, ano moraju postojati granice i tih se, e, te se granice moraju postaviti, moraju, moramo se pridržavati osnovnih načela farmaceutska industrija opravdava svoja ulaganja, svoja svoju e, dobit e, e, rizicima koje iziskuju istraživanju. Svima su nam poznati E, ti rizici, ali pozivamo farmaceutsku industriju koliko se novca e, od dobiti ulaže u ta istraživanja, reklamu e, i isplati dividendi. Nedostaje transparentnosti koje troškove, koliki su troškovi razvoja novog lijeka. Kad bismo to znali, mogli bismo spriječiti da se se novi lijekovi prodaju po eh, cijenama koje se svojevoljno formiraju i u usporedbi se 90-ih se pojavio niz lijekova koji su zbijaju HIV i to su lijekovi koji spašavaju život i dosadašnji lijekovi protiv HIV-a su neučinkoviti i kako bismo omogućili novi pristup, odnosno pravedan pristup, moramo to omogućiti. Postoji cijeli niz problema, nema strukture, sve počinje od istraživačkog modela koji upravljaju multinacionalne kompanije i dobiti kompanija se povećavaju eksponencijalnom brzinom na oštrb ljudi i moramo okončati mit da su patenti najbolji način poticanja e, razvoja medicinskih lijekova. E, Bio medicinsko istraživanje koje samo želi patente, to je prepreka. E, to zapravo znači da E, postoji teškoće i e, e, prenosi se znanje u krive sektore. Postoji monopola u mnogim životnim područjima. Regulativa je dovela do povoljnih e, e, cijena, a recimo u telekomunikacijskom sektoru. Zašto to ne učiniti isto i u farmaceutskoj industriji? i e, zapravo troškovi istraživanja moraju se odvojiti od krajnje završne cijene novoga lijeka i to moramo tražiti od farmaceutskih kompanija Trebalo bi pružiti e, javne poticaje za pronalaske novih lijekova. Zatim otvoren e, e, pristup znanstvenicima znanstvenika podacima koji se javno financiraju i e, kliničkim e, ispitivanjima koja su financirana javnim e, sredstvima istraživački troškovi moraju se odvojiti od krajnje cijene novog lijeka. To stoji i u zaključku e, vijeća e, iz svibnja 2011. Nedostaje transparentnosti kod e, formiranja cijene lijekova i mora se legislativno više učiniti kako bi se omogućila transparentnost i, od toga bi farmaceutska industrija imala bolja imidž i ljudi bi imali bolji pristup lijekovima Europski parlament mora igrati jaku ulogu za stvaranje e, regulatornog okvira za istraživanje novih lijekova. Samo tako možemo e, osigurati i poboljšati pristup e, lijekovima koji spašavaju živote. I, ovoj temi je već govoreno. Čestitam kolegi Korau na nacrtu izvješća. On je uključio mnoge zanimljive teme e, za primjerice e, trgovinsku politiku Europske unije, e, unije i patente. Dobro, hvala. Sjećam se da sam surađivala sa odborom ENVI i mnogo se dogodilo uh, u protekle godine u pristupu uh, tržištu lijekovima i stvari se poboljšavaju i mnogo je nevladinih udruga koje se upravo bave tom tematikom E, trebalo bi vidjeti kakav smo e, napredak ostvarili. Imamo kolegu iz e, opće uprave Sanko ko, koja nam možda može nešto reći o tome. Da, dobar dan. Možda je bolje da dam riječ kolegi iz opće uprave za razvoj Devko. Nema vaše ime, oproste. Molim vas, predstavite se. Dobar dan. E, Kevin McCarthy iz Devka iz Odjela za zdravlje. Ja pratim pristup ljekovima u okviru pružanja pomoći partnerskim zemljama. Naša uprava e, ne bavi se trgovinom niti istraživanjima, time se bave druge opće uprave. E, mi imamo niz stavova, odnosno niz dokumenata e, koji se tiču pristupa ljekovima objavljeni su e, početkom ove godine. Moja kolega iz opće uprave za e, trgovinu može nešto reći o tome. Kolega je spomenuo komunikaciju iz 2010. i zaključke vijeća kojim se traži e, i pristup ljekovima. Mi u svome radu e, gledamo kako možemo ojačati e, zdravstvene sustave, posebno farmaceutske sustave sa partnerskim zemljama i glavni nam je partner svjetska zdravstvena organizacija i mi sada ispitujemo kako možemo promovirati svoj rad i ja nemamo mogućnost istraživanja, mi gledamo načine kako možemo ova pitanja mm, staviti na dnevni red e, međunarodnih organizacija, svjetske zdravstvene organizacije, ali i zemalja članica EU-a. Ja sam, mi smo potaknuli svjetsku zdravstvenu organizaciju da počne e, razmišljati na drugčiji način, e, da vidi kako se može potaknuti lokalna proizvodnja, kakav e, je istraživački krajolik i mi ćemo omogućiti milijun i pol Euro, svjetskoj zdravstvenoj organizaciji kako bi upravo radila na ovom području, zatom e, kako bismo imali inovacijske platforme i kako bi se pomogli, pomoglo zemljama, pogotovo zemljama subsaharske Afrike. E, e, dokument o pristupu lijekovima može se naći online, imamo ovdje i kopiju sa sobom. Mi surađujemo sa općom upravom za zdravlje i za opću upravu za trgovinu zatim sa općom upravom za istraživanje i e, izvještavamo ih o tome što činimo kroz naše mehanizme pomoći. Evo toliko od mene. Hvala predsjedavajuće. Hvala vam lijepa. Bilo bi zgodno ako biste nam mogli poslati taj dokument da ga pošaljemo našim zastupnicama. Ignacio, izvolite, imate riječe. Dobro, ja zahvaljujem svim kolegama koji su govorili, e, dali svoje primjedbe. Jasno je da mi e, dolazimo od pretpostavke da, kad, e, da ponekad imamo problema s prostorom. Dakle, mnogo stvari koje je rekla Beatriz, Lola i Marija su stvari e, koje sam želio uključiti u nacrt mišljenja, ali nije bilo prostora. Dakle, dobro su došli amandmani i doprinos sviju u ovo mišljenje. Što se tiče glavnog problema, koje su spomenuli Tereza i Lola, a to je e, pitanje ravnoteže između intelektualnog vlasništva, to jest e, iskorištavanja, komercijalnog iskorištavanja i pristupa zdravlju, jest pronaći jedno rješenje koje će omogućiti pristup zdravlju, zdravlju građana i zato nadam se da ćemo uspjeti inteligentno na neki način e, e, riješiti taj problem kao Europski parlament i izaći sa jednim snažnim mišljenjem vezanim za zdravlje stanovništva. Hvala. Hvala. E, ima još kolega? Imamo, bolje da imamo manje amandmana koji su svi u istom e, smjeru i e, naš je prilog glavnome nadležnom odboru je bolju. Hvala, hvala lijepa. Možemo zaključiti ovu točku. E, rok je rujan, 8. rujna 2016. Glasovat ćemo u, u listopadu. Idemo na sljedeću točku govorit će nam novi govornici i pričakat ćemo ih da dođu. E, počinjemo za pet minuta, govorit ćemo o, imat ćemo izlaganje o akcijskom planu za okvir za smanjenje rizika od katastrofa iz Sendaja za razdoblje 2015. do 2030. Okay, colleagues, we can now resume the meeting. Poštovane kolegice i kolege, mislim da možemo nastaviti s radom. Lijepo molim da zauzmete svoja mjesta. Nastavljamo s radom, a sljedeća točka na dnevnom redu je izlaganje o akcijskom planu za okvir za smanjenje rizika od katastrofa i sendaija za razdoblje od 2015. do 2030. To je zadnja točka na dnevnom redu za danas. Komisija je objavila ovaj okvir u lipnju, a tu se govori o aspektu smanjenja rizika u svim politikama Europske unije. Kao što smo već rekli, reagiranje e, na katastrofe e, treba se promijeniti i trebamo naglasak staviti na prevenciju. Nakon e, prošlog jednog strašnog potresa znamo da je uvijek bolje spriječiti katastrofu, a E, ako to nije moguće, onda barem minimalizirati rizike koji nastupaju nakon e, katastrofa. To je iznimno aktualna tema u Europskoj uniji, a posebno što se tiče zemalja u razvoju, jer u slučaju katastrofe e, katastrofa utječe na živote velikog broja ljudi zbog nedostatka investicija. Ovo je iznimno važna tema. Imamo danas ovdje tri govornika, Ian Clark, E, voditelji odjela za smanjenje rizika od katastrofa i e, volontera za pomoć Europske unije u glavnoj upravi za e, pomoć DG Eco. Osim toga, s nama je i Eh, Felice Zakeo iz eh, DigiDevka i na posljedku imamo govornika iz eh, civilnog društva Magali Morlon, koordinator programa mreže Voice dobrovoljne organizacije za suradnju u izvanrednim situacijama. Riječ je o platformi koja obuhvaća različite organizacije i predstavlja 85 europskih nevladinih udruga koje aktivno djeluju i pružaju humanitarnu pomoć diljem svijeta. S nama je Paolo Olbrito iz UN-ovog ureda za smanjenje rizika od katastrofa koji će dobiti riječ nakon e, prvih govornika. E, prvo riječ ima Ian Clark, nakon toga Digi Devko, potom e, predstavnik Vojsa, a nakon toga predstavnik UN-ovog ureda za smanjenje rizika od katastrofa. Ian Clark. Dobar dan svima. E, zahvaljujem vam na tome što ste pozvali predstavnike komisije da govore o ovom akcijskom planu. Cilj ovog akcijskog plana je uspostaviti pristup usmjeren na rizike u svim politikama Europske unije, a cilj je osmisliti konkretne aktivnosti temeljem postojećih e, strategija kako bi zemlje Europske unije, a i zemlje diljem svijeta bile otpornije na katastrofe. Riječ je o politikama koje počivaju na okviru Isendaija. Osim toga, e, komisija je izradila komunikaciju 2014. o ovoj temi, a to je povezano i sa raznim drugim e, dokumentima komunikaciji iz 2012. E, i e, isto tako sa komunikacijom o otpornosti iz 2013. Kao što ste spomenuli, katastrofe utječu na cijeli svijet, a ovaj e, akcijski plan je relevantan za Europu, ali isto tako i za SAD, Japan i druge zemlje, a isto tako i za vanjske aktivnosti Europske unije. Ne bih ovdje e, želio ulaziti u previše detalja, međutim što se tiče okvira i Sendaija, on definira osnovna načela. E, ima ih 13, ali postoje neki koji su iznimno važni, a riječ je o odgovornosti država da ispričavam se, e, moramo provjeriti da li funkcionira tehnika. Ako ne vidite prezentaciju na ekranu, ovdje iza imate i drugi ekran. E, što se tiče rješavanja katastrofa i vešestrukih opasnosti, važno je uzeti u obzir različite politike i povezati javni i privatni sektor, oformiti globalno partnerstvo i isto tako naglasak staviti na e, nerazvijenije zemlje. Osim toga, iznimno je važno biti svjestan toga da se u sklopu okvira i sendaija ostvaruje pomok pomak sa upravljanja katastrofama na upravljanje rizicima. Naglasak je i na novim e, rizicima koji se javljaju, a i na onima koji već postoje i to su zapravo one osnovne promjene. E, bavimo se utjecajem e, vremena, biološkim rizicima a osim toga postoji sedam globalnih ciljeva koji su definirani. Iako je to povezano s mjerenjem na globalnoj razini, doprinos Europske unije će tu biti od ključnog značaja okvira mislim da ja, definiraju se prioriteti. Postoje četiri osnovna prioriteta na kojima počiva akcijski plan. Razumijevanje rizika od katastrofa, e, jačanje upravljanja smanjenjem rizika, ulaganje u smanjenje e, rizika i e, jačanje pripravnosti za učinkovitu reakciju. Osim toga postoji sedam globalnih ciljeva koji su ovdje navedeni, a riječ je o tome da mora postojati globalna razina reagiranja. E, bavimo se i numeričkim segmentima i e, gubicima ljudskih života. To je povezano i sa definiranjem politika i poboljšanjem e, suradnje među državama, a isto tako je važno poboljšati procjenu rizika i sustav ranog uzbunjivanja. E, s time povezano i pitanje definiranja nacionalnih strategija za smanjenje e, rizika od katastrofa. E, tu je jako važna izgradnja kapaciteta jer u Europi smo još daleko udaljeni od izrade odgovarajućih strategija što se tiče smanjenja rizika od katastrofa. Što se tiče ovog procesa, on je povezan sa svim politikama, a svrha je unaprijediti i promicati upravljanje rizicima od katastrofa i integrirati e, to u sve politike Europske unije. E, Unutar komisije vodi se rasprava o raznim politikama, one su ovdje navedene, postoji 13 područja koja su ovdje navedena od poljoprivrede do sigurnosti, naravno s tim je povezan i razvoj, e, zaštita okoliša, unutarnje tržište, promete, zapravo sve politike Europske unije. I ako pogledate akcijski plan, on je podijeljen na tri dijela. U drugom dijelu, u prvom dodatku, postoji opis nekih detalja iz postojećih aktivnosti u različitim politikama. E, neke od njih obuhvaćaju i e, humanitarnu pomoć, e, recenzije, pomoć u slučaju katastrofa u drugim zemljama, ali postoji i neki drugi strategije za prilagodbu klimatskim promjenama i tako dalje. E, kolege iz DigiDevko e, reći će nešto više o zbivanjima u sklopu razvojne politike. E, postoje neki osnovni elementi, a oni su povezani sa obuhvatom cijelog društva, poticanje izgradnje kapaciteta na lokalnoj razini, Okvir iz bavi se i nekim drugim područjima koji u prošlosti nisu dovoljno uzeti u obzir kao što je zdravstvo, kultura i obrazovanje. To su nova područja na kojima je sada veće težište i oni dolaze do izražaja u akcijskom planu. E, poseban je naglasak na najosjetljivijim skupinama, a to dolazi do izražaja u razvojnoj politici, a važne su i aktivnosti na svim razinama, to uključuje i nacionalne i lokalne vlasti. E, postoji struktura koja je sadržana u tablici u drugom dodatku. Tu se navode pojedine aktivnosti koje se provode, a to je osnova za definiranje prioriteta iz okvira i sendaja, iako su naslovi možda malo drugačiji, jer na taj način uzimamo u obzir politike i način na koji se oni provode, one provode u Europskoj uniji. E, tako da primjerice imamo e, naslov poznavanje rizika, e, moramo unaprijediti određene aktivnosti i izdržljivost tako da zapravo e, govorimo o osnovnim područjima, to su poznavanje rizika, obuhva cijelog društva, e, ulaganja koja počivaju na informacijama o rizicima i e, cjelovito upravljanje rizicima od katastrofa. Postoje određeni zaključci vijeća koji su usvojeni na ovom području, a i određene aktivnosti o kojima će govoriti kolege iz područje razvojne politike. Što se tiče daljnjih aktivnosti, postoje određeni rezultati koje očekujemo da će proizaći iz ovog akcijskog plana već ove godine. E, doći će do novog pregleda rizika i preispitivanja i više će se raditi na e, podacima koji postoje unutar Europske unije, ali isto tako i izvan Europske unije. I zapravo će to biti najveći izazov. E, moramo poboljšati postojeće dokaze i informacije, jer ako ne znate koji gubici nastaju, jako je teško spriječiti takve gubitke u budućnosti i to će biti najveći izazov. E, dodatni izazov povezan je sa pitanjem financiranja e, koje treba ovisiti o informacijama o rizicima. Praćenje rizika bit će jedan od e, osnovnih izazova. O tome će se voditi računa prilikom srednjoročnog preispitivanja ovih politika. Redovi ćemo provoditi preispitivanje, a osim toga posebice e, će se održavati preispitivanje svake dvije godine i izvješćivat će se o provedbi plana. Važno pitanje je usklađenost sa drugim međunarodnim e, okvirima, posebno sa programom za 2030. i nastavno na samitu Parizu i zaključke i sporazum o klimatskim promjenama. Ono što je važno je i konferencija Habitat 3, odnosno konferencija o stanovanju i održivanju urbanom razvoju. U sklopu kopa također e, naglasak treba biti na održivosti, a s time su povezana i e, pitanja o kojima će biti riječi na konferenciji Habitat 3 u Ekvadoru. Osim toga postoje paralelni procesi koji se provode u sklopu UN-a, a tu komisija ima važnu ulogu što se tiče suradnje sa državama članicama i definiranja pokazatelja. Osim toga, 13. listopada će se održati dan za smanjenje rizika. Neki članovi odbora DV u parlamentu će sudjelovati u tom događanju i onda će biti prilika da se o tom razgovara detaljnije. Hvala lijepa. A sada Felice Zakeo iz Devka. Možda biste mogli objasniti što radi e, DJ Eko, a što vi radite. Hvala ako stavimo to pitanje u okvir i ako uspostavimo veze, jer mislim da je izuzetno važno pokazati koje su veze između različitih događaja i važnih aktivnosti. Plan za 2030. trideset e, sporazum o klimi iz Pariza, e, humanitarni summit. Mislim da je e, važno to sve spomenuti, a važno je spomenuti i sljedeće događaje kao što je COP22 E, mislim da je to jedno mjesto gdje još uvijek možemo raditi, napredovati i privući pozornost javnosti. Ono što je jako relevantno je da krećemo od e, upravljanja katastrofama prema upravljanju rizicima od katastrofa, jer komisija je to e, pretvorila u okvir i e, usredotočila se na pristup sprječavanja rizika od katastrofa. I činjenica da smo donijeli jasni plan za to. Međutim, ako bi se moglo samo malo vratiti natrag, e, zato što e, te e, aktivnosti ne počinju sa okvirom Sendai. Te aktivnosti počinju prije i zahvaljujući tome one će doprinijeti okviru i i akcijskom planu. Moramo spomenuti da novi strateški e, pristup otpornosti, e, kao što je to spomenuto u akcijskom planu otpornosti, e, prihvaća pouke s odgovora na krize u cijelom svijetu i isto tako e, uključuje mjere koje e, provodi Europska unija kako bi smanjila rizike od budućih e, kriza. Zato trebamo zajedničku analizu kriza i situacija i konkretne zajedničke aktivnosti s humanitarne strane, ali i E, u, sa strane zajedničke dugoročne i srednjoročne suradnje. I zato e, plan i akcijski plan e, smanjuju rizik od katastrofa u razvojnoj politici i identificiraju ključne prioritete kako ne bismo izgubili koristi koje možemo imati u upravljanju krizama te e, strategije i e, održivi ciljevi koji su u to uključeni igraju svoju ulogu. Jako je važno i e, zadržati kontinuitet, a to je odraženo u akcijskom planu, posebno u prioritetu broj 19. Vi ste spomenuli broj prioriteta kako bismo imali kontinuitet između akcijskog plana i sendaja i akcijskog plana za otpornost kako bismo posebno se usredotočili na e, osjetljive zemlje, odnosno ranjive zemlje i naglasili ulogu civilnog društva i privatnog sektora. Ono što smo učinili, kao što sam rekao na početku, mi smo mnogo e, već radili na razvojnoj suradnji u konkretnim smislu zajednička partnerstva su već uspostavljena, naprimljeno u regiji AKP-a, u strategiji pod e, razvojnim fondom 9 i 11. E, I zato uključujemo europsku intervenciju u e, smanjenju rizika od, od E, katastrofa i strategiju za otpornost naših partnerskih zemalja. Dakle, u našoj e, e, strategiji za AKP, AKP zemljama mi smo dali potporu ciljevima smanjenja rizika od katastrofa kako bismo smanjili rizike od prirodnih katastrofa u skladu sa Europskom strategijom za smanjenje rizika od katastrofa a u e EDF-u 11 e, će e, postojati dodatno financiranje. Međutim, to još nismo učinili sami, imamo mnogo partnera s kojima radimo kako bismo proveli smanjenje rizika od katastrofa. Kao što je tajništvo AKP-a rekao, e, e, e, Ured Ujedinjenih naroda za smanjenje rizika od katastrofa i globalni mehanizam za smanjenje rizika od katastrofa Svjetske banke i mnogi drugi partneri. Samo sam vam dao nekoliko primjera. E, spomenuo sam 180 milijuna koje smo namijenili za konkretne programe i koji će onda se odraziti i u prioritetima i aktivnostima e, akcijskog plana i Sendaja. Dakle, imamo program za smanjenje rizika od katastrofa između AKP-a i Europske unije. E, tu postoji globalni mehanizam za smanjenje rizika od katastrofe Svjetske banke E, to se bavi prevencijom, smanjenjem e, rizika od prirodnih katastrofa kako bismo identificirali i procijenili rizike, imali e, rani sustav upozoravanja i integrirali smanjenje rizika od katastrofa u oporavak. Imamo još tri programa povećanje otpornosti prema 80 e, milijuna eura prema e, katastrofama, imamo 80 milijuna iz e, otpornosti i sigurnosti i 20 milijuna za upravljanje rizicima od katastrofe. Isto tako imamo programe koji su uključeni u bilateralnu suradnju s tim zemljama. Spomenuo sam uglavnom e, regiju AKP zemalja, međutim postoji programiranje i u drugim regijama. Imamo i tamo aktivnosti koje su konkretne aktivnosti za smanjenje rizika od katastrofa. Ako uđemo u e, najmjerodavnije aktivnosti gdje možemo intervenirati s našim e, akcijskim planom, samo sam spomenuo nekoliko primjera. Ian je spomenuo četiri ključna područja. U svakom od ta četiri područja imamo aktivnosti koje se mogu provoditi kako bismo poduprijeli e, prioritete za provedbu. Ja ću proći brzo kroz neke od njih. Recimo, prvo, prvo ključno područje je izgradnja znanja o rizicima u europskim politikama. Dakle, tu možemo doprinijeti ovom prioritetu broj 1, da e, razmijenimo e, podatke i na taj način e, možemo e, podržati aktivnost za barem 20 partnerskih zemalja da e, prikupe disagregirane podatke o, na lokalnoj i nacionalnoj razini sa osdr om i drugim partnerima. Već to radimo kroz program izgradnja otpornosti na katastrofe u afričkim zemljama subsaharskog područja. U ključnom području broj 2 imamo nekoliko prioriteta kojima možemo doprinijeti nekim aktivnostima. Recimo, ključno područje broj 2 je jedan pristup cijelog društva e, upravljanju rizicima od katastrofa i tu možemo ojačati vezu između upravljanja rizicima od katastrofe, klimatskim promjenama i urbanim politikama i inicijativama. U tom području možemo provesti aktivnosti u različitim aktivnostima E, uspostaviti e, prakse kroz metodologije i smjernice, učenje od, iz iskustva. I još jedna aktivnost je podržati barem 20 e, gradova u partnerskim zemljama kako bi ojačali njihove kapacitete E, i kako bi oni mogli smanjiti rizike na lokalnoj razini i e, uspostaviti strategije za suprotstavljanje klimatskim promjenama. S ovim aktivnostima možemo postići rezultate kroz program kojeg imamo, a zove se e, Učinimo gradove otpornima. Dakle, to se uspostavlja kroz jedan program od 6 milijuna eura koji se provodi e, uz partnerstvo e, sa e, UN Habitatom i UNR-om, a možemo poduprijeti i prioritet broj 10, podržati razvoj strategija za suprotstavljanje rizicima od katastrofe sa doprinosom civilnog društva, i na taj način možemo intervenirati aktivnostima za podršku e, nacionalne prevencije i e, strategije za pripremu kroz razvojnu pomoć u barem 20 najranjivijih zemalja, e, najmanje razvijenih zemalja i malih otočkih zemalja. Drugo područje gdje možemo intervenirati i možemo doprinijeti je e, implementacijski cilj 11, dakle pomoći regionalnim organizacijama kako bi podržale nacionalna tijela da provedu e, okvir iz Sendaja, e, to jest da uključimo razvoj nacionalnih i regionalnih platformi i među vladinih organizacija. To radimo u našem e, programu vezanim e, za e, Savez Plus i program koji se bavi upravljanjem rizicima od katastrofa. Pod ključnim području 3, promicanje informiranih investicija za rizike Europske unije, mi ćemo doprinijeti E, u broju 12, dakle to znači promicati investicije e, informiranog rizika u svim e, vanjskim financijskim instrumentima Europske unije. To je bitno da radimo i na unutarnjem planu kada gradimo zajedno s našim partnerskim zemljama programe. Dakle, moramo na neki način uključiti otpornost Europske eh, unije i osigurati da sve da svi elementi budu uzeti u obzir. Isto tako možemo u ključno područje broj 3 eh, doprinijeti eh, promicanjem korištenja mehanizma za financiranje rizika od katastrofa, transfer rizika, osiguranje od rizika, podjela rizika i zadržavanje kroz program e, građenje e, otpornosti e, na rizike u podsaharskoj Africi. To radimo unutar globalnog instrumenta Svjetske banke, a drugi prioritet kojim ćemo doprinijeti je prioritet broj 16, dakle njegovati e, pristup e, koji se temelji na ekosustavu za smanjenje rizika, to već radimo jer ćemo podržati i dalje e, promicanje smanjenju rizika u barem 20 najranjivijih zemalja. A to opet činimo putem našeg programa kojeg ćemo provoditi sa GCCA+, e, i e, InterCP i tematskim programom e, bavljenja s izazovima. Posljednje područje, ja se ispričavam što tako detaljno govorim, međutim važno je vidjeti gdje možemo doprinijeti. Dakle, u četvrtom području, to je podrška razvoju holističkih upravljanju, e, upravljanju rizicima od katastrofa e, možemo ojačati e, alate i projekte kao što je procjena rizika nakon katastrofe. To je isto tako jedan mehanizam kojeg zaista dobro pratimo u e, AKP zemljama financiranjem programa za e, smanjenje rizika od katastrofa. Dakle, to su neke od aktivnosti na kojima radimo. Kada smo pripremali akcijski plan, raspravljali smo intenzivno s našim kolegama u ECO-u gdje možemo najbolje doprinijeti e, dugoročnom i e, i srednjoročnoj suradnji, pa ćemo i dalje raditi zajedno. I dalje ćemo biti opredjeljeni e, prema tome i imamo, nadam se, i interes i podršku odbora DEVE. Žao mi je što sam bio toliko detaljan, ali zahvaljujem. Hvala lijepa. Idemo sada na Magali Lugon koja predstavlja nevladine udruge. E, naravno, e, vi se suočavate s tim katastrofama i zanimljivo je čuti vašu perspektivu e, na koji način možemo spriječiti katastrofe u budućnosti. Hvala lijepa. Želim zahvaliti odboru DEVE, posebno Eh, onima koji su me pozvali da danas ovdje izlažem. Imamo dobru suradnju do sada sa odborom DEVE, posebno kada se radi o smanjenju rizika od katastrofa. Vrlo kratko, prije nego što započnem eh, i objasnim ko smo mi. Voice je mreža humanitarnih udruga i naša vizija je prikupljanje e, odgovora na krize europskih e, e, nevladinih udruga i usklađivanje s praksom Europske unije kao i s razinom država članica. Smatramo se glavnim sugovornikom u promicanju dodane vrijednosti e, nevladinih udruga i njihovih specifičnosti. Mi smo e, u 2007. godine organizirali skupinu za odgovor na krize i od onda smo vrlo aktivni i e, uključujemo stručnost naših članovima i uključujemo komisiju i parlament posebno u okviru Sendaja. Radili smo i sa civilnim društvom kako bismo pokušali utjecati e, u e, okvir Sendaja i radili smo i sa odborom DERE i sa komisijom kako bismo pripremili e, stajalište Europske unije u Sendaju i pripremili akcijski plan. Mislimo da je to jako važno jer kao što ste rekli na samom budućnu, kada se, u početku kada se radi o prirodnim katastrofama, znamo da mnogo E, života može biti, e, je već, e, mnogo života je spašeno u tom smislu i zato smanjenje rizika od katastrofa je jednostavan temeljni koncept koji se može svugdje primijeniti i koji je vrlo djelotvoren zato postoji velika vrijednost e, u investiranju u smanjenju rizika od katastrofa. Jedini način je e, imati jedan pristup od zdola prema gore kako bismo e, ojačali otpornost za najranjivije skupine stanovništva. Zašto je važan taj akcijski plan, kao što ste već spomenuli? Trebamo ga gledati u svjetlu ostalih e, politika i komunikacija Europske unije koji su prošle godine doneseni ili koji će biti doneseni. Dakle, to je e, veliki e, doprinos agendi za 2030. Jako je bitno izgraditi otpornost zajednica, a to je vezano i za prilagodbu klimatskim promjenama. E, provedba akcijskog plana e, znači da ćemo održati naše obećanja koja smo e, dali u Parizu, a kao što ste rekli za vrijeme samita bilo je postojala je velika usredotočenost na udruživanje humanitarne pomoći i moramo vidjeti na koji način možemo izgraditi tu suradnju i bolje raditi zajedno. I posljednje, ali ne najmanje važno, mislim da je važno na razini Evropske unije spomenuti e, globalnu strategiju o sigurnosti e, gospođe Mogherini, koja je jako usredotočena na otpornost, a e, naglašava se i, naglašavaju se i klimatske promjene. Odbor DEVE ima veliku ulogu u provedbi ovog akcijskog plana i Sendaja. Kada razmišljamo, o tome, kao udruga Voice, želimo zahvaliti komisiji jer smo vrlo dobro surađivali i kada sam pročitala prvi puta akcijski plan, bilo mi je drago vidjeti da su uzeli e, u obzir mnoge naše primjedbe i moram reći da on vrlo dobro artikulira različite faktore koji, koji su vezani za učestalost katastrofa, e, povećanje stanovništva, klimatske promjene i sl. a ta artikulacija se onda odražava i u činjenici da plan zaista poziva na bolje veze između različitih službi komisije eko, defko, klima i slično gdje se e, uključuju europske politike u ovaj okvir. I na taj način možemo bolje povezati različite politike i e, prakse upravljanja na razini politika. E, to je ono na što smo pozivali posljednjih godina i drago nam je da je to uzeto u obzir E, pozvali ste me da kažem nešto o akcijskom planu. Imamo i neke preporuke koje možemo dati parlamentu u smislu praćenja e, kako bi vidjeli kako se provodi akcijski plan. E, mi potičemo odbor DEVE da pozove e, na srednjoročnu reviziju akcijskog plana e, opornosti. Mislimo da se radi o vrlo ambicioznom akcijskom planu za otpornost, a mi kao humanitarne udruge smo e, u to bili uključeni. A ovdje u akcijskom planu iz Sendaja postoji prioritet 19 koji poziva na e, izgradnju kapaciteta nacionalnih tijela i zajednica. E, to je nešto što zaista potičemo. Mislim da na taj način moramo, možemo raditi e, bolje na razini zajednica. Unutar tog prioriteta akcijski plan traži potpuno provedbu akcijskog plana. E, sada kad dolazimo do srednjoročne provedbe, bitno je da sljedeće godine napravimo reviziju u srednjoročnom razdoblju kako bi znali e, kakvo je stanje i što još moramo učiniti. Isto vezano za otpornost, jedna od aktivnosti koje smo naglasili jest e, koristiti marker otpornosti kako bismo procijenili e, prijedloge projekta i projekata jer je to nešto što žele vidjeti naše nevladine udruge. Međutim, isto tako pozivamo evaluaciju korištenja markera. To je nešto novo, to je nešto što još nije ocijenjeno. Druga stvar e, koju želim potaknuti e, odbor DEVE jest da pita Evropsku, eh, zamoli Europsku komisiju da provede godišnju reviziju eh, akcijskog plana Sendaja. On je dobar jer je on izrađen unutar eh, četiri prioriteta samog okvira Sendaja koji onda treba pomoći komisiji i Europskoj uniji da doprinesu praćenju njega na globalnoj razini. Mislim da plan daje kvantitativne podatke i jasne pokazatelje koji će omogućiti e, praćenje njegova napretka. I zato ako komisija može na godišnjoj razini e, dati nam ažurnu sliku napretka, a to je nešto što je nedostajalo u akcijskom planu otpornosti, to bi bilo korisno nama kao civilnom društvu, ali isto tako bi bilo korisno i parlamentu da vide koje je stanje stvari. Prvi korak bi bio isto tako pružiti određene kvantitativne podatke u prvom izvješću o praćenju. E, zanima me da li prva aktivnost, jedna točka dva, a to je da podržimo 20 e, partnerskih zemalja za e, prikupljanje disagregiranih podataka. Želimo vidjeti u sljedećoj godini što je provedeno a isto tako bi trebali posebno sagledati ranjive države. To bi bilo dobro jer to bi e, podržalo praćenje napretka. I posljednja stvar koju želimo potaknuti je uloga Europske unije u pregovorima iz Sendaja. Mislimo da je Europska unija imala vrlo važnu ulogu i e, drago nam je bilo što je Europska unija bila ambiciozna u svojim pregovorima i zato mislimo da akcijski plan iz Sendaja mora omogućiti Evropskoj uniji da zadrži vodstvo i tu ulogu u smanjenju rizika od katastrofa. Mi kao organizacija civilnog društva pozivamo države članice da definiraju planove e, provedbe i na nacionalnoj razini, ali i u smislu međunarodne suradnje. Važno je da nas e, parlament u tome podrži i kao što ste rekli, Rekli ste da ste malo promijenili naslov e, glavnih prioriteta okvira SND-a, ali treći, a to je bilo promicanje investicija informiranih rizikom, mislim da je bitno informirati e, e, i dalje investirati u to jer se inače bojim da ovaj plan onda neće e, e, postići e, cilj u tom području. Hvala vam lijepa. Prije no što dam riječ eh, Rike Guerrero, dati ću riječ eh, Pauli Arbitro, eh, ona je šefica ureda UN-a za smanjenje rizika od katastrofa ovdje u Briselu. Ona je odgovorna za radu na okviru Sendaja u UN-u. Hvala lijepa. Zahvaljujem i odboru DEVE što je uključilo ovu točku na dnevni red. Mislim da smo čuli i već smo započeli raspravu o mjerodavnosti ovog okvira iz Sendaja. U tom smislu prva poruka UNSDR-a kao e, pokrovitelja ovog e, okvira je da radimo na akcijskom planu i isto tako da prihvatimo važnu ulogu koju institucije Europske unije su odigrale u ovom okviru. Primjedbe koje su, koje je upravo sada dala Voice u smislu potrebe da još uvijek investiramo u smanjenju rizika od katastrofa i da budemo ambiciozni u tom pogledu, ostaje najveći izazov. Spomenuli smo nekoliko brojki, nekoliko milijuna. Željela bih vam ponoviti nekoliko e, dodatnih brojki kako bih to stavila u prstak. 2015. 346 katastrofa je registrirano, 22.700 ljudi je izgubilo živote, 98,6 milijuna ljudi e, je bilo, na njih je utjecalo, e, utjecale katastrofe, a 66,5 milijardi gospodarskih gubitaka. Dakle, govorimo o samo jednoj godini. Već je spomenuto E, pospomenuti je potres u Italiji koji nas e, bolno podsjeća na to da mnogo ljudi gube svoje živote još uvijek u Europi, a Europa je zaista vrlo ranjiva regija. Vrativši se na gospodarska razmišljanja, između 1994. i 2013. E, preko 370 milijardi je izgubljeno u, zbog katastrofa. Dakle, ako usporedimo te brojke, vidimo da ono što je pred nama je u stvari e, dosta veliki posao. E, druga poruka koja je izuzetno važna i koju je, su spomenule osobe koje su govorile je potreba da osiguramo e, koherentnost. Dakle, Agenda 2030. To je nešto što je izuzetno važno. E, mi smo u međunarodnoj situaciji, a i u Europi, gdje postoje mnogi izazovi pred nama. Bilo da govorimo o migracijama, terorizmu, sukobima, diplomatskim napetostima. E, dakle, taj scenarij nije baš pozitivan, ali postoji jedan važan čimbenik na kojem moramo graditi, a to je koherentnost, povezanost, međunarodni sporazumi e, nakon 2015. Ako dobro radimo u provedbi naših akcijskih plana te koherentnosti, onda ćemo uštediti novac. Ali isto tako ćemo osigurati da e, postoje brža, e, brža provedba i postizanje ciljeva koje smo si postavili. U tom smislu želim reći da okviri Sendaja spominje vrlo otvoreno i jasno koncept e, podijeljene odgovornosti u smanjenju rizika od katastrofa. Države su glavne odgovorne, odgovorni čimbenici, međutim e, ta odgovornost ne stoji samo na zemljama i zato želim pozvati Europski parlament. Europski parlament zaista ima jako veliku odgovornost u smanjenju rizika od katastrofa. Mi e, zaista e, se radujemo što ste se pozabavili s tom temom i nadam se da ćete nastaviti s tim angažmanom i podijeljenom odgovornošću. UNSDR radi sa Međuparlamentarnom unijom u e, uključivanju, smanjenju rizika od katastrofa u nacionalne planove i zakonodavstvo. E, Opća skupština UN-a je donijela rezoluciju o interakciji između Ujedinjenih narodi, naroda, nacionalnih parlamentaraca i međuparlamentarne unije govoreći o ulazi parlamentaraca u e, smanjenju e, učinka od klimatskih promjena i smanjenju rizika od katastrofa. Dakle, okvir i Sendaja vrlo jasno kaže na koji način moramo surađivati. Jedan važan aspekt koji je spomenut u izlaganju je e, pristup iz više zemalja koji se osredotočuje na ljude. Dakle, ako imamo taj e, više dionički pristup e, za održivu budućnost, trebamo to shvatiti, njegovati i naravno financirati. A te su četiri stvari dosta bolne još uvijek. Međutim, s obzirom da više nemamo vremena, želim se dotaknuti tri ili četiri stvari kojima SDR e, doprinosi kada se radi o provedbi e, okvira iz Sendaja. Opća skupština u svojoj rezoluciji 69284 je uspostavila jednu radnu skupinu o e, pokazateljima i terminologiji vezane za smanjenje rizika od katastrofa kako bi osigurala pokazatelje za mjerenje globalnih procesa e, oko ciljeva oko kojima smo se dogovorili. Tajništvo radne skupine podržava podržava taj rad koji će biti zaključen krajem godine, što znači da će oni imati jedan set indikatora, odnosno pokazatelja, kako bi mogli pratiti kako napredujemo u provedbi okvira i sendaja. Ali radit ćemo i na promičbi e, e, ciljeva održivog razvoja i mogućnost da E, uskladimo pokazatelji iz ta dva e, e, sporazuma. Cilj je smanjenje opterećenja zemalja, dakle opterećenja u izvješćivanju. Ali isto tako kao uloga u smanjenju, smanjenju rizika od katastrofa, UNSDR isto tako podržava E, plan e, otpornosti kako bi imali integrirani pristup održivom razvoju. To je doprinos e, UN-a kako bi olakšali provedbu okvira SND-a, ali i kako bi osigurali koherentan pristup u, u postizanju ciljeva iz agende iz 2030. Struktura izvješćivanja koja će biti usklađena s pokazateljima za okviri Sendaja će biti dovršena e, na početku 2017. godine, što znači da ćemo imati sredstva s kojima možemo pratiti e, kamo idemo u smislu provedbe okvira Sendaja ali isto tako olakšavamo i mogućnost e, rasprave da vidimo gdje su izazovi i kako daleko možemo ići u provedbi okvira SND-a. To ćemo raditi sljedeće godine u Cancunu e, u Meksiku 2017. na globalnoj platformi gdje ste svi vi pozvani, međutim to radimo i u svakoj od regija. Otvoreni forum za Europu, Europski forum za smanjenje rizika od katastrofa, održat će se u Turskoj u ožujku 2017. godine. U svim tim procesima Europska komisija, ali i europske institucije su bile vrlo aktivne i doprinijele su tom procesu. UNSDR isto tako mobilizira e, znanstveni i tehnički rad kroz smanjenje rizika od e, katastrofe, kroz e, tehnološku konferenciju gdje je donesen akcijski plan i tehnološko partnerstvo koje uključuje više od 65 institucija. Dakle, kroz e, taj e, zamah e, vezan za provedbu okvira Sendaja, jaka poruka, snažna poruka koju prenosimo je da smo spremni podržati i pomoći naporima evropskih institucija kako bi provodili okvir i Sendaja, a i posebno Europsku komisiju u smislu provedbe akcijskog plana. Molimo vas da ne zaboravite da ako govorimo o katastrofama i smanjenju rizika o katastrofama, govorimo o održivosti, o e, prilagodbi klimatskim promjenima, govorite o budućnosti naših zajednica. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sada dajem e, riječ kolegama i e, dajem riječ kolegi Enrikeu koji je naš stalni izvjestitelj ovim pitanjima. Hvala predsjedavajuća. Hvala. E, gospodi iz Keoglag i ostalim e, gostima hvala najavljenima za riječ. E, hvala na predstavljanju akcijskog plana koji je usklađen sa radom nevladanih organizacija e, i hvala stoga e, gospođi koja nas je e, izvijestila o globalnoj strategiji koja je u pozadini i kako se treba reagirati na prirodne katastrofe koje su sve češće u svijetu prije nekoliko dana možda još prošli tjedan eh, jer mi kao zastupnici mnogo putujemo. Dakle, nakon teškog potresa eh, u, i mnogo žrtava u, u Amatričevu, biskup je grafički opisao situaciju i rekao nije potrasta koji e, ubija ljude, već su drugi ljudi koji ubijaju druge ljudi. Malo je izjava pretjerana, ali ipak je i realna. E, potresi se ne mogu izbjeći, no znamo vrlo dobro da e, tko su ugroženi, kome prijeti potres. E, možemo spriječiti da se na takvim e, područjima gradi ili da se dopusti e, slaba nečvrsta gradnja. Znamo da postoje doba godine u kojem su oluje vrlo česte recimo u tornado na Filipinima, kako e, se spriječati e, šteta. Znamo da e, se mogu uslijed suše mogu nastati pješčane oluje nakon takvih e, oluja ljudima je potrebna pomoć u vodi i hrani i znamo kakvu, e, kakve posljedice e, imaju takve krize i znamo i nakon krize sa ribolom što treba činiti, znamo što treba učiniti po medicinskom pitanju, što kako pomoći pogođenom stanovništvu, e, znamo što treba činiti kako bi se spriječila kontaminacija drugih e, skupina stanovništva ebolom. Dakle, e, prevencija je iznimno bitna, no prevencija je još bitnija od svladavanja rizika i ako se više uloži u prevenciji, to je pravi preokret u našoj politici na koji se moramo usredotočiti. Prije akcijskog plana i Senda je, znali smo da je prevencija bitna, da je ona bitna sastavnica naše politike, ali E, od ovog okvira mi ka kad smo kao parlamentarna delegacija ondje otputovali, mi smo se u Sendaju uvjerili e, da pripremam zatim otpornost, e, ali ili upravljanje na različitim razinama i uz uključivanje lokalnih aktera e, sa koncentracijom na posebice ugrožene skupine, da su sve to dijelovi zajedničke reakcije kojom se prevenira i kojom se smanjuju rizici četiri prioriteta koje smo e, odlučili u daju e, znanje o riziku, otpornost, upravljanje i e, priprema obnove. To su sve stvari na koje se trebamo usredotočiti u okviru ovog akcijskog plana. a to što danas govorimo o tim temama ovdje e, pokazuje koliko važnost e, daje parlament ovim e, temama. To je humanitarni odgovor na krizu i to je prva reakcija u kriznim situacijama i u nekim slučajevima kada se radi o krizama koje nije izazvala priroda može doći do produljenih kriza koje dugo traju. Dobro, je da su predstavnici iz obje opće uprave ovdje i da zajednički surađuju na ovoj temi. Dakle, čuli smo da postoji ovaj akcijski plan i rekao da akcijski plan ne vodi do nove politike, već e, dokument treba pomoći u provođenju politike koja je donešena u Sendaju i koja je dopunjena u Yorku, Parizu, Addis Abebi, Istanbulu i e, koja će biti i u habitatu draju. Sve je to e, dio koordinirane akcije e, i zajedničkog odgovora Evropske unije. Sad bih postavio nekoliko pitanja, ne previše, ali ipak nekoliko. No, prije e, nego dođem do pitanja, htio bih ukazati na to da i gospođa gospodin Britton su ukazali na to eh, da parlament može igrati važnu ligu kod praktične primjene, ali i kod nadzora eh, provedbe plana u Europskom parlamentu. Sada se događa nešto što ste već spomenuli, globalni plan, e, odnosno globalna strategija pod vodstvom e, predsjednice komisije gospođe Mogherini, što znači što zapravo znači da postoje i aspekti vanjske politike ovdje koje treba uh, uzeti u obzir jer radi se o tome da se ojačaju vanjsko-politički i sigurnosni kapaciteti Europske unije što onda ima i utjecaja na naše akcije u različitim dijelovima svijeta. To je važan zadatak za naš odbor i za parlament kad se govori o vojnom kapacitetima. Onda postoje neki određeni psihološki otpor toj temi, ali e, radi se o, tome e, da se norme, e, vrijednosti i načela politike i sve intervencije koje mogu spasiti živote moraju biti pozdravljene. To smo naučili na Haitiju kod krize sa ebolom. Radi se u ovom trenutku o tome da se vojnim kapacitetima može pružiti pomoć u akutnim situacijama. E, I mi moramo pretisnuti zemlje članice, e, to je već rečeno, moramo pretisnuti i e, teritorijalne, lokalne vlade kako bi odigrale svoju ulogu. A sad pitanja, već je nekoliko pitanja napomenuto već je rečeno što sam, već to što bih htio spomenuti. međudržavna skupina će se pozabaviti indikatorima koji su bitni za preispitivanje da li se pridržavaju svi ovoga što smo se dogovorili. Bitno je promisliti koje mjere sada možemo pokrenuti, koje planove ima komisija za financiranje akcijskog plana. E, Europski parlament je uvijek e, za srednjoročno planiranje e, ili za godišnje predstavljanje pokazatelja. I stoga naglašavam i podupirem prijedlog Pojsa. I, dojam da nije dovoljno jasno kako poduprijeti krhke države u u izgradnji otpornosti i DEVKO e, i druge opće uprave molim da rad dalje na tome e, da se dogovore o provedbi akcijskog plana. Želi netko drugi nešto još reći o ovome? Dobro, još dvoje. Vi prvi, a onda gospodin Cele. Ja ću biti E, kratka je, želimo čuti odgovore, nema e, sumnje da je najbitnije e, program, odnosno plan smanjenja rizika, učinkovitost pomoći i sve o čemu smo danas razgovarali. Samo vas podsjećamo da recimo se mala karibska zemlja može zbog jedne tropske oluje suočiti sa posvemašnjom političkom i gospodarskom krizom. E, znam da su osjetljive skupine veliko pitanje u smanjenju rizika, ali e, Možda sam u krivu, ali mislim da je samo gospodin Guerrero spomenuo osjetljive skupine, a ja bih htjela čuti više o tome kako vi identificirate e, osjetljive skupine i kako kreirate e, mjere da biste, da biste pomogli invalidima, ženama, djeci. Znamo iz statistike da su žene e, E, izloženi e, prirodnim e, katastrofama nego muškarci. Možda je objašnjenje za ovo složeno, ali činjenica je takva. Možete li nešto reći o ovom aspektu? I gospodine Cele, hvala. Htio bih se dotaknuti Eh, onoga što je rekao kolega Guerrero Salom, veliko konferencija u Sendaju eh, eh, koja se održava svaki 15 godina je sebi zadala velike ciljeve, no problem je da je okvirni program Sendaja vrijedi za 15 godina, bazira se na dobrovoljnoj osnovi i nema obvezujućih odluka i kaže da je zapravo glavna i primarna uloga za prevenciju katastrofa na strane države. I pitanje je e, koliko su provedivi ti ciljevi ako su dogovori koji su dogovoreni. Dakle, bilo je 7000 e, posjetitelja iz cijelog e, svijeta i mnogi zastupnici civilnog društva, ali kod formuliranja ciljeva e, nije naglašeno da sve treba izračunati i da države trebaju međunarodnim e, organizacijama trebaju pologati račune kako to ispunjavaju. I zatim e, kritika iz e, organizacija za civilno društvo, posebice iz zemalja u razvoju, kažu da je mnogo na inicijativa izbačeno i da su pokušano nešto učiniti, ali e, zbog odgovornosti, neoprozimanja odgovornosti od strane države, inicijative se ne ostvaruju. Kako možemo jače pritisnuti države, posebice one gdje se e, razvije nekakva prevencija protiv posljedica katastrofa, da ih e, podupremo, e, no ni zemlje članice Europske unije nemaju jednake standarde u, po pitanjima sprečavanja e, posljedica katastrofa i imamo i deficite u vlastitim državama članicama da i nemaju dovoljno kapacitet kapaciteta učiniti dovoljno u prevenciji takvih događaja, primjerice e, kada se dogode prirodne katastrofe većeg opsega, e, može li se koordinirana pomoć e, u potresu u Nepolu organizacije iz Europe koje su onamo došle nisu koordinirano djelovale u Nepalu, nisu mogle učinkovito e, djelovati i nisu bile dovoljno učinkovite u uklanjanju šteta i zaštiti e, lokalnog e, stavništva i mnogi od pomagatelja su otišli kući frustrirani jer i se ni pomoć nije mogla koordinirano pod europskom zastavom pružati, već se to baziralo na pružanju pomoći zasnovano na e, e, e, pojedinačnoj nacionalnoj pripadnosti. Moramo pokušati uspostaviti koordinaciju između pojedinačnih zemalja članica i moramo ih uskladiti i e, moramo usporediti mogućnosti koje imaju naše zemlje članice kako bismo bolje e, djelovali kao Europska unija, a ne kao pojedinačna zemlja članica. Dakle, ne da se natječemo koja zemlja članica može ponuditi bolju pomoć. A kod nas kod nas u našim zemljama članicama također treba poboljšati te iste mjere za prevenciju. Dobro, Hvala. Imali smo dugu prezentaciju. E, molim vas, imate oko tri minute za odgovor na svako pitanje. Moramo završiti do pola sedam radi prevoditelja. Hvala, hvala na ovim pitanjima. E, bilo je mnogo pitanja. Što se tiče pokazatelja, to su to je razvila međunavladina skupina kako bi se utvrdile mjere potrebne da se ostvare ciljevi. Ciljevi su e, ciljevi 2020 na restrukturiranju potreba, dakle to je vezano za ekonomske gubitke i za brojke koje e, se pojavljaju nakon takvih pod, događaja. Na, ostvaren je napredak u radu ove međuvladine skupine koja će okončati svoj rad u u prosincu i UN ovdje također vodi. Što se tiče financiranja, općenito gledano, bitno je da se ne uhvatimo ciljeva koliko e, se treba uložiti već e, ulaganje. Treba biti bazirano na riziku e, i, mnogo asistenta odnosno pomoći za razvoj se ulaže u energetiku, infrastrukturu, infrastrukturu i to je investicija dakle u infrastrukturu, ali tu e, treba pružiti informacije o rizicima koje postoje od mogućih prirodnih katastrofa i tu zaista moramo e, dati e, procjenu riziku. Pogledajmo recimo što se dogodilo u New Yorku recimo e, e, katastrofa Sunday i e, kada je nestalo struje u Njujorku i mnoge su ustanove imale generatore, ali oni su bili u podrumu koji su također bili poplavljeni. Trebamo osigurati da Evropska unija mora pružiti zaista učinkovitu pomoć koja je bazirana na procjeni rizika od prirodnih katastrofa. Slažem se e, da je ovo dobrovoljno mm, i, zato što je dobrovoljno, zato je brzo usvojeno da se inzistiralo na obvezi nikad ne bismo usvojili ovaj dokument, no postoji dokaz da dobrovoljnih e, programa ili e, schema koje daju rezultate. I e, mi smo recimo pregledali bugarski sustav preveniranje katastrofa i oni su zapravo na sebe e, preuzeli na to da, da provedu više e, mjera u suzbijanju rizaka. Što se, isto situacija u Poljskoj. Što se tiče e, osjetljivih skupina, spomenju se u, u stavku šest dokumenta. Možete vi se nadovezati? Hvala. Mislim da e, ste rekli većinu stvari. Što se tiče samog financiranja, mislim da mogu reći kao što sam već spomenuo, da pokušavamo integrirati sve što radimo na jedan strukturirani način. E, što se tiče E, suradnje. E, nastojimo ostvariti partnerstvo sa pojedinim zemljama i to je nešto o čemu moramo razgovarati, razgovarati kako bismo osigurali da svaki put kada radimo na programiranju i kada se izrađuju nacionalni okvirni programi da se ovi elementi uzmu u obzir. To je iznimno važno. Kada govorimo o osjetljivim e, posrnulim državama, to je iznimno važno. Mi surađujemo sa najnerazvijenim zemljama, sa zemljama u poratnom razdoblju i tu ima jako puno posla i definitivno moramo povećati svoj angažman. A isto se odnosi i na ranjive skupine u akcijskim planovima naglasak je na ovim pitanjima i to je nešto o čemu vodimo računa. Pitanje je dobrovoljne primjene. Kao što sam već rekao, radi se o tome da mi djelujemo u sklopu partnerstva sa državama u sklopu dugoročne suradnje razvijamo partnerstvo sa zemljama u razvoju i zato moramo sudjelovati u političkom dijalogu i sve više moramo na tome e, raditi. E, to su one upstream aktivnosti i to su ona pitanja koja moramo uzeti u obzir. E, organizacije civilnog društva imaju važnu ulogu kao i drugi subjekti u privatnom sektoru. Toliko za sada. I na kraju e, predstavnica civilnog društva, odnosno nevladinih udruga. Izvolite. Hvala lijepa. Mislim da nije bilo neko konkretno pitanje na koje bih trebala odgovoriti. Naprosto e, bih se željela osvrnuti na komentare. Mislim da je težište na ranjivim skupinama iznimno važno. Jako je važno surađivati sa lokalnom zajednicom a nevladine udruge djeluju temeljem pristupa koji počiva na potrebama. E, tu je jako važan kontinuitet i moramo osigurati da programi koji su pokrenuti e, budu provedeni i da se osigura njihova održivost, a isto tako je tu važno pitanje izdržljivosti. Naglasak tu mora biti na kontinuiranim ciljevima u sklopu razvojne suradnje. E, mislim da će pitanje financiranja i dalje biti kritično pitanje. Zahvaljujem e, na tom komentaru. Eh, ako govorimo sasvim konkretno, moram reći da su nam potrebne nevladine udruge, lokalne nevladine udruge i međunarodne nevladine udruge, budući da one raspolažu potrebnom ekspertizom i znanjima eh, što se tiče suradnje i rada s najranjivijim skupinama. I tu mora biti naglasak kada govorimo o smanjenju rizika od katastrofa, posebno u osjetljivim e, društvima. E, to bi bilo sve u ovom trenutku. Hvala. E, zahvaljujem. Čuli smo komentare naših kolega koji su posebno zainteresirani za ova pitanja. Ja se ispričavam, nemamo više vremena i više vam ne mogu dati riječ. Već je 18.28. Jedino ako želite reći samo jednu rečenicu. Izvolite. E, hvala, iskoristit ću tu mogućnost. E, osvrnut ću se na pitanje koje se odnosi na zakonodavni okvir e, i obvezatnu prirodu uvođenja ovog instrumenta smanjenja rizika od katastrofa. E, tu postoje primjeri za zakonodavstvo na području civilne zaštite i tu postoji mogućnost e, daljnjeg promicanja e, zakonodavstva o civilnoj zaštiti. To je obveza po prve puta da se poduzimaju mjere kada govorimo o smanjenju rizika od katastrofa. Što se tiče zastupnika Gerera, postoji jedno pitanje koje se odnosi na sveobuhvatnu prirodu ove teme. Aspekt e, obuhvaćanja svih dionika još uvijek je ključni e, element e, koji je relevantan kada govorimo o smanjenju rizika od katastrofa. Zahvaljujem na ovom komentaru. Podsjećam da ćemo sutra razgovarati o temi migracija. Imaćemo goste govornike i to će biti sastanak u suradnji s Afetom jer za nekoliko dana predsjednik Obama organizira e, konferenciju o migracijama, postojeća i posebna konferencija o toj temi. Sutra nastavljamo s radom u 9, i prije nego što zaključim sastanak zahvaljujem našim gostima na sudjelovanju i na vašem doprinosu što se tiče ove važne teme jer je naš cilj spriječiti katastrofe sa smrtnim posljedicama. Zahvaljujem na suradnji, zahvaljujem i konferencijskim prevoditeljima. Evo završavamo točno na vrijeme i vidimo se sutra ujutro u devet.